please. Thank you. So we are going to start again. Hvala što smo počeli slušati. Evo kren, krećemo odmah sa glasanjem o dvoje podpredsjednika koje moramo izabrati nakon Brexita. Dakle, prvo nam e, treba od strane klubova imena zamjenskih e, članova koji će sudjelovati dakle u ovom glasanju, a tajništvo e, nije dobilo još za sada imena. Pa nam treba stanka od dvije minute. We will be even more late. U svakom slučaju će nam trebati kasno ili ne, pa ako dakle osoblje može osigurati da e, dobijemo imena. Peter? Ja bih molio da, da krenu jer e, oni daju ime za drugog potpredsjednika, mi za trećeg, e, pa ne, ne, ne, to je u sljedećoj fazi. Dobro, dakle ponavljam. Evo, obzirom da se radi o pravnom postupku. Prvo nam trebaju imena zamjenskih članova koje nam trebaju biti dostavljene za početak. No, no, not the candidates, not the candidates, the substitute being... Dakle, ne kandidata za izbore, nego e, tko su novi članovi, zamjenski članovi koji sudjeluju u glasanju.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 Okay, so I think we can now start the procedure. Uh, pa krenimo sada onda s postupkom uh, da provjerimo imamo li kvorum. Pretpostavljam da možemo se složiti da imamo je 21 člana. Sada pozivam uh, za imenovanje kandidata nominacije za drugog potpredsjednika. Dakle, tko bi želio nominirati kandidata? SED. Hvala. E, naša kandidatkinja je Sesa Luena. E, naš kandidat je gospodin Luena koji je dovoljno kvalificiran pa neću ništa pojašnjavati. E, drugi drugi kandidata nema, pa molim provjeravam slaže li se kandidat da bude nominiran. Slažem. U redu, onda glasamo dizanjem ruku. Želi, e, je li odbor za? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čestitke. Ok, so We move to the second vote. Onda možemo krenuti na e, izbor drugog potpredsjednika trećeg potpredsjednika. U ime kluba EPP e, mi predlažemo Dana Mutranu koji je novi u parlamentu, ali iskusan političar koji je bio ministar poljoprivrede i šumarstva i nacionalni zastupnik u nacionalnom parlamentu, tako da smo uvjereni da će on biti odličan nasljednik našeg predsjednika e, iz e, ITRA koji je sada otišao. E, slaže li se kandidat sa nominacijom? Slažem. Tko je za? Protiv? Suzdržani? U redu. Izabrali smo potpredsjednika, trećeg potpredsjednika odbora Envi. Okay, so we have now the electronic vote on the uh, quality of water intended for... Dobro, zatim sada uh, krećemo na glasanje. Uh, krećemo sa prvom temom. Sporazum je postignut između vijeća i parlamenta. Otvaram glasanje. Zatvaram. ovime smo e, poduprli i odobrili sporazum. Dakle, usvaja se. So we are going to resume and then I will ask... Možemo nastaviti. Pa molim sve koji se spremaju izaći da to tiho i učine. Pa možemo krenuti dalje. Sljedeća točka na dnevnom redu je MRV E, odmah dajem e, izvjestitelju Juti Paulus e, riječ. Pa da, mislim, malo, se, malo su nam ispremiješana imena po dvorani pa tražimo gdje smo. Dakle, da krenem. Kao što znate, ja ću danas iznesti nacrt izvješća o nadzoru, izvještavanju i verifikaciji podataka o CO2 iz eh, brodskog sektora. Naravno, znate da uvođenjem MRV-a na europskoj razini eh, Međunarodna pomorska organizacija zatražila je zasebni sustav i posebni zadatak komisije bio je da uskladi oba sustava kako bi se za eh, brodske operatere smanjili troškovi. Ja sam u ovom izvješću proširila područje predloga, komisijnog predloga jer e, svi u ovom odboru koji je uvijek bio u prvim redovima borbe za klimu i ambicioznu politiku razumije da je krajnje vrijeme da nešto učinimo po, pitanjima po pitanju emisija, a ne samo da mjerimo emisije, jer e, mjerenje je u redu, ali mjerenjem samo neće se postići poboljšanje. Tako da nakon što je proglašena klimatska okolišna kriza, i to strane parlamenta u studenom, te uzevši u obzir i komunikaciju o zelenom planu koju nam je komisija prezentirala u prosincu, mislim da je potrebno danje djelovanje na razini Unije kako bi se nešto učinilo po pitanju emisija iz brodskog sektora, uključujući i ETS e sustava Europske To je potvrdila i predsjednica von der Leyen. To je još e, davno e, iznijela u svojoj komunikaciji. U komunikaciji jednom planu rekla je da treba uključiti pomorski sektor. Naime, brodarstvo trenutno nije uopće regulirano. To je jedini takav sektor. I ako se pogledaju udjeli, e, znači da je pomorski sektor zemlja, e, on bi bio zemlja šesta po redu po visini emisija, tako da to moramo doista pogledati. Znači ovo su, e, ove razine emisija više od bilo koje zasebno i pojedino zemlja članica Europske unije. Znači ako su sada podaci iz MRV-a, znači uredbe o nadzoru, verifikaciji i izvještavanju od CO2 emisijama iz brodskog sektora, znači obuhvaćeno je 10.800 e, proste brodova i ispada da emitiraju više od 130 milijuna tona CO2, što je više od godišnjih emisija Belgije. Također podaci pokazuju da postoji velika, e, veliki jaz između učinkovitosti u dizajnu i stvarne e, učinkovitosti. Naime, brodovi imaju na papiru određenu potrošnju goriva, ali u stvarnosti taj potrošnja često mnogo viša To ste možda i sami primijetili na svojim vozilima možda, no to se zna da dogoditi da stvarna potrošnja e, bude viša nego što je navedeno u specifikacijama proizvoda. I nije to prvi puta da razgovaramo o emisijama iz pomorskog prometa, već smo napravili ocjenu učinka od strane komisije, dakle 2013. I u svom je ocjeni učinka komisija zaključila da je uključenje u ETS sustava Europske unije bio odgovarajuća mjera da se e, riješi pitanje emisija i e, ocjena e, učinka također je će se morati uključiti u cijenu ETS-a. No, dakle, brojke već imamo, pa, a što smo saznali i tijekom javnog saslušanja u siječnju, E, samo utvrđivanje cijena nije dovoljno da se potakne e, izgradnja e, energetski učinkovitih brodova korištenjem novih tehnologijama jer su troškovi promjene tehnologije viši trenutno od troškova za emisije ETS i sama Međunarodna pomorska organizacija predložila je cijene ciljeva učinkovitosti za 2030. E, po milji transporta i toni prevoza po dakle e, u izračunat faktor učinkovitosti i iznosa CO2 i sada je to e, je brojka iz 2008. do 2030. treba to poboljšati za 40%. Mi smo to prihvatili, no naravno jedini podaci koje stvarno imamo su podaci iz 2018. Tako da, zapravo kao što sam ja napisala i u izvješću, ovaj, ovaj, E, ova učinkovitost će trebati postići između 2018. i 30. ovih 40%. Naime, postoje mnogo primjera vlasnika operatera brodova diljem svijeta koji pokazuju da se to može učiniti postojećom tehnologijom, ali e, da su za to potrebni odgovarajući poticaj. Znači, sporazum koji traži da se za, ograniči globalno zagrijavanje na ispod e, dva stupnja možda 1,5 ako je moguće. Mislim da bismo trebali eh, ići na ambiciozno reguliranje unutar Europske unije kako bismo postavili primjer za globalne mjere i prije svega naravno eh, želim da se eh, uskladi MRV i standardi međunarodne pomorske organizacije, ali ne snižavanjem bilo kojih standardi. Komisija je rekla da da oni žele ukinuti ovaj e, obvezni parametar e, količine prevoženog tereta, no čuli smo da je to, da je nama, da je s naše strane važno jer e, to je rekla međunarodna organizacija jer sami klijenti traže da se za izračun učinkovitosti, odnosno CO2 po teretu, naznači koliko je, koliko je tereta bilo na brodu, E, da taj parametar ipak potreban, na tome upravo sada rade istraživači. A drugo, ja, sam, ja bih htjela proširiti područje primjene na metan. Ako me, oni koji me slušaju znaju da sam ja uvijek na kraju zakačem za metan. Metan e, je, ima potencijal e, od 87% za za, e, u okviru e, stakleničkih plinova. E, tako da, da ako gledamo nešto u kratkoročno, ne samo sljedećih 100 godina, trebamo svakako gledati i metan. Njega je teže mjeriti nego CO2, ali postoje određena mjerila i čula sam na radionici za metan koju je prije nekoliko tjedna provela komisija u Berlinu da se tu mogu iskoristiti neke brojke za standardnu opremu, također da postoje neke mjerne metode. Pa bismo u svakom slučaju trebali uključiti ovaj važan staklenički plin i to tim više što e, vlasnici brodova kažu da bi htjeli preći na LNG e, na plin, dakle umjesto e, goriva, umjesto drugih vrsta goriva između ostaloga i zbog metana. Razgovarala sam i s nekim upraviteljima luka i ljudima koji žive u luci i oni kažu da negativni učinak na ljudsko zdravlje zbog emisija iz brodova, zato što koriste nečisto gorivo, je priličan problem. No, kao što znamo, luke su nadležnosti odbora TRAN, pa sam odlučila E, ovdje ne staviti obveznu mjeru u ovom izvješću, nego da se pozove komisija da iznese prijedlog koji će ići na e, čišće luke i u budućnosti luke s nultim emisijama. Također uključila sam i onaj, ono sa ETS-om što sam rekla, kao što je rekla i e, predsjednica von der Leyen i povjerenik Timmermans, tako da bismo trebali osim toga imati i pomorski e, fond za ugljik i gledati mogućnosti alternativnih načina pogona kako bi se i pomorski promet u dugoročno mogao dekarbonizirati, a obzirom da imamo puno malih brodovlasnika u Europskoj uniji koji neće moći sami napraviti naravno istraživanje, razvoj i tako dalje, bilo bi dobro da se prihod ili dio prihoda iz ETS sustava ubaci u taj pomorski fond. I na kraju cilj energetske učinkovitosti koji sam već spomenula, ovaj 40% poboljšanje učinkovitosti do 2030. To sam ostavila tehnološki otvornim, iako mi je doista stalo do to, jer kažem, neki vlasnici brodova neće moći sami e, napraviti odgovarajuću investiciju e, čak niti uz pomoć, pa oni će taj cilj moći postići time što će ploviti polakše, on će manje e, emitirati. Znači, tehnološka otvorenost ovog prijedloga bi omogućila tehnološko rješenje E, otvorenim za ovaj sektor jer nitko e, od nas još niti ne zna koja će to tehnologija pogoniti brodove u budućnosti pa ćemo to ostaviti otvoreno. Zahvaljujem. I evo sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. EPP Peter Lize. Hvala predsjedniče, hvala izvjestiteljici. Samo kratko nešto uz prijedlog, sam prijedlog komisije. Naime, ovdje se radi o MRV-u i tu su dvije stvari koje trebamo prije svega uzeti u obzir. Prije svega prijedlog e, komisije već predviđa određeno ublažavanje, naime da se više ne mjeri prevoženi teret nego kapacitet ja mislim da je to krivo i toga podupiram izvjestiteljicu da e, se mjeri kao i do sada količina prevoženog tereta. E, to želi i vijeće i to bi trebalo time biti jednostavno. Osim toga u zračnom prevozu to smo isto napravili. Mi upravo mjerimo što se konkretno transportira nešto koje je te teoretski kapacitet zrakoplova. Tako da moraju postati neki e, poticaj da se to iskoristi taj potencijal. Zatim postoji neki problem koji je važan nekim kolegama iz mojeg kluba, a to je da e, se komisija obraća uglavnom e, odnosno u velikoj mjeri brodovlasnicima koji zapravo nemaju puno znanja o tome kako se točno e, operira njihovim brodom, pa treba tu obuhvatiti operatere brodova ovom obvezom i za to se većina slaže. nadalje, E, zatim, e, hrabro smo rekli da ćemo e, ići daleko dalje od prijedloga komisije, no ja se slažem dakle, da treba doista nešto konkretno učiniti. Istina je da je pomorski promet, brodski promet jedino područje gdje, u kojemu do sada nema nikakvog zakonodavstva u odnosu na zaštitu klime. Predsjednica von der Leyen također je to ljetos stavila u svoje smjernice, to stoji u zelenom planu. Stoga ja to osobno podupirem, da se po ovom pitanju ide što je prije e, moguće i brže moguće. To je također i nešto što e, traže i birači, e, da se pomorski promet također uključi u ciljeve zaštite okoliša. No, pitanje je naravno kako taj cilj postići što je prije moguće, a za naš klub, ja mislim i vijeću, da je važno imati ocjenu učinka je moje pitanje e, komisiji je li e, ocjena učinka iz 2014. još uvijek dovoljna i koliko bi dugo trebalo komisiji da napravi proširenu ocjenu učinka temeljem e, aktualne situacije. Također tu se dogodio i Brexit, pa se postavlja pitanje neće nije li se tu situacija zbog toga promijenila do ne vjerujem da će se nekako isplatiti pretovarivati brodove u Velike Britanije i tako dalje, no u svakom slučaju e, evo od izvjestiteljice i komisije želim e, da me odgovore, znači da e, to neće biti temeljeno na zastavama pod kojom brod plovi, nego bilo koji brod koji pristaje određenoj luci mora biti uključen u sustav. No, svakako želim tu još neke dodatne informacije. Znam da temeljem izračuna koji su napravljeni učinci na cijene za e, konačne korisnike će biti za većinu robe vrlo mali i doista bi me zanimalo recimo za jako tešku robu kao što je recimo cement e, kakav će biti učinak na cijenu. To bi zapravo mogao biti jedan zanimljivi argument za uključivanje i pomorskog prometa u e, sustav ETS jer e, ne znam, možda će to imati e, e, utjecaj e, i na e, vrste transporta, hoće li se onda isplatiti uopće prevoziti transport cement morem. Na kraju trebamo, što se brojki tiče, reći da želimo ići daleko više od 30% jer je i od strane dionika i od zemalja članica bi prihvatljivost bila puno veća kada bismo fond povećali i recimo stavili 40% u njega, a ne 30% e, te također da bi e, europske tvrtke mogle koristiti fond jer e, jer mora biti jasno da će se novac moći koristiti samo za dionike iz Europe E, i da se jedan dio predvidi za inovacije i istraživanje. Hvala. za SID, kolegica. Hvala vam lijepa i hvala izvjestitelju na ovom izvješću. Za početak želim reći da je ovo što smo do sad čuli u načelu u skladu s onim što bismo mi htjeli vidjeti, dakle što bi moj klub htio vidjeti, ne samo da se putem MRV-a mjere, e, mjeri stanje stvari, već i da se zacrtaju ciljevi e, za poboljšanje e, trenutačnih rezultata. Kao što izvjestitelj je rekao, rekla. Dakle, važno je naglasiti koliko je važan ovaj sektor, ali isto tako vidjeti koji je potencijal brodarskog sektora E, za ubuduće. To zapravo znači da ih se treba obuhvatiti zakonodavnim propisima i da trebaju e, napraviti svoj dio u pogledu e, Pariškog sporazuma. To, to bi značilo da bismo onda imali brodarski sektor koji bi doprinio postizanju cilja. Međutim, trenutačno je situacija suprotna. Vidimo da ćemo 2050. godine govoriti o 250% 250% povećanju emisija. A opet ovaj je sektor e, jedan od najvećih, jedan od velikih e, zagađivača. Stoga zaista mislim da je važno da shvatimo da je potrebno e, da e, napravimo taj korak naprijed, ali i da kontinuirano imamo visoke standarde, a ne da se spuštamo u usporedbi s e, zbog usporedbe s međunarodnim sustavima prikupljanja podataka. Slažem se s kolegom Peterom o teretu. Slažem se isto tako da treba mjeriti stvarne podatke odnosno stvarnu situaciju, a ne, e, tehnika, ne se baviti tehnikalijama. Također, potrebno je uspostaviti gornju granicu e, ispuštanja stakleničkih plinova na određenoj e, udaljenosti. To i radimo u okviru MRV-a. Također raduje me onaj dio koji se tiče ETS-a, dakle onaj stavak koji se tiče ETS-a i osobno bih e, potaknula MRV da izvrši pritisak na ETS u, pogledu ETS-a e, na ovaj sektor. E, mislim da je to i Peter spomenuo. Dakle, mislim da stvari ne treba dalje odgađati jer je sada prilika da se nešto učini i stoga mislim da to sada treba napraviti. I komisija isto tako E, se s time slaže i zapravo mislim da je to izvanredna jedinstvena prilika da se brodarskom sektoru otvori prilika da napreduje, da, da im se osiguraju sredstva tako da hajdemo to učiniti. Neka MRV bude prvi jedan takav alat da se napadnu emisije, odnosno e, kako bi se smanjile emisije u ovom sektoru. E sad, samo se u vezi jednog dijela nisam složila, a to su luke. Mislim da trebamo učiniti više od jednostavnog e, apeliranja na komisiju ili zahtijevanja od komisije da oni to naprave. Znamo da u lukama imamo e, emisije na razini malih zemalja poput Malte. I mislim da nije u redu da njima bude da opušteno e, e, ispuštati tolike stakleničke plinove. Jer e, to ne da nije dobro za populaciju koja tamo živi u okviru tih luka, već je to za njih da pače štetno. Dakle, mislim da u okviru MRV-a trebamo više napraviti. Ne bih rekla da je, da je to stvar Envija ili Trana ili nekog odbora. To je stvar zdravlja naših građana i moramo E, napraviti nešto više osim MRV-a i jednostavno se potruditi da ljudi ne zagađuju dok im brod stoji u luci. Jer to je suludo. Hvala vam lijepa. Hvala. E, zaista najtoplije zahvaljujem istititeljici. Vrlo je, se radi o stručnoj temi i zaista čestitam na izvrsnom poslu to e, nas podsjeća na ciljeve. Dakle, osim tih tehničkih aspekata, podsjećamo se na ciljeve koje moramo imati e, kada imamo, e, govorimo o pomorskom prevozu, ali očito se nije čuo prijevod. Ne znam, čuju me prevoditelji. Da, ovisi u kojoj kabini. Da. Evo, mogu nastaviti. Radi se dakle o vrlo stručnom dosjeu, međutim izvjestiteljica ne zaboravlja ambicije koje moramo imati, a to je da pomorski promet mora ući u e, tranzicijsku fazu i e, da Europska unija ima velike ambicije bez obzira na to kakve ambicije ima Međunarodna pomorska organizacija. Sada nekoliko stvari u različitim aspektima. Što se tiče emisija, ja sam za proširenje emisija ugljičnog dioksida na sve stakleničke plinove. Išlo bih čak i dalje. E, zašto ne bismo dušikove okside i i e, okside nitrata također u to uključili jer e, nema razloga da e, i te emisije ne uključimo u naše izvješće. E, također mislim da nedostaje u našem izvješću kako se emisije odražavaju na more, jer emisije idu u zrak, ali one poslije toga se također odražavaju i na more. A što se tiče ciljeva zelenog plana, već je napravljena studija utjecaja vezano za e, e, misijski sustav kvota i pomorski promet. S jedne strane postoji fond za dekarbonizaciju, kao što je rekao kolega iz Pučana. Prijedlog kaže da 30% emisija su e, vezane za pomorski promet. Čini mi se da je 30% premalo jer e, mogli bismo vidjeti tu i više. Radi se od milijarde eura godišnje, a potrebe su puno veće. I e, nadalje trebali bismo tražiti e, da pomorski promet pridonosi na dobrovoljnoj bazi, jer već sada vidimo brodovlasnike e, koje ulažu bilo to da se dodatno brod ide na jedra ili na recimo na motore s vodikom. Dakle, oni bi trebali u okviru sustava ETS plaćati, ali e, oni s druge strane zaista žele i pozitivno rade. Dakle, da, podržimo sustav emisijskih kvota, ali moramo uzeti u obzir i neke e, druge elemente koje sam upravo sada nabrojila. E, brodari bi trebali biti uključeni, dakle, u sva razmišljanja o ETS-u i uključiti taj label brodara. E, također, kada se govori o amandmanu 23. mislim da je on vrlo pertinentan e, jer a naša primjedba što se tiče robe koja se prevozi E, mislim da tu trebamo zadržati obvezni karakter toga. A što se ciljeva tiče i učinkovitosti energenata, da 40% treba biti sukladno smanjenju emisije sa 40% do 2030. godine. Mislim da je to dobar amandman kojeg možemo podržati. E, to će isto tako tom sektoru omogućiti da iskoristi sva sredstva koja su mu na raspolaganju. Među inima da se smanji brzina. Znate da sam ja zalažem za to da brodovi plove sporije i mislim da to može biti jedno od ciljeva ovdje. I na kraju što se tiče emisije vezane za naše amandmane u rezoluciji o zelenom planu. Mislim da je to i ispravan put. Nedavno sam bila u Marsijskoj luci koja upravo radi ove stvari. a dodala bih je da tu možemo uključiti i plov, luke, riječne luke, jer u modalnom prometu ako se iz mora može rijekom provoziti, provoditi, e, prevoziti teret, da je to onda vrlo pozitivno i možemo napraviti nulte emisije. Sve u svemu vrlo pozitivno. Hvala. Joel Melan e, u ime kluba IDE je na mom popisu, ali čini da će gospođa Menje govoriti umjesto nje. Ne, nitko se ne javlja. Pa dajem riječ Aleksandru Vondri za ECR. Hvala vam lijepa. Kao prvo, inače ovo je e, e, onaj pozitivan dio komentara. Zahvaljujem izvjestiteljici na e, izvješću, na radu na tom izvješću i cijenim svakako komunikaciju kao i neke inovacije koje su u njezinim amandmanima. Dakle, ne radi se tu samo o smanjenju administrativnog tereta, E, što jest važno, međutim tu su još neke mjere kojima se nastoji e, regulirati brodove koji koriste europske luke, odnosno e, prisiliti ih da koriste i struju. To su mjere koje imaju našu podršku. Međutim, s druge strane, ne vjerujem da je bilo nužno e, predložiti 34 amandmana. Općenito, komisijni prijedlozi, su dobra ravnoteža između e, dakle jednog pojednostavljivanja uredbe o MRV-u e, radi reguliranja cijelog područja, a istovremeno se zadržava visok stupanj visok stupanj Mm, detaljizma u prikupljanju podataka. I premda nije prošla e, premda je prošla cijela godina od prikupljanja podataka, mislim da bi bilo ipak pretjerano rano e, da e, unosimo neke promjene u sustav. Da pače, potpuno usuglašavanje europskog i IMO-ovog sustava zapravo bi ugrozilo neke ciljeve naše uredbe. A jedan od tih ciljeva jest potaknuti energetski učinkovito ponašanje te potaknuti brodare da kupuju ekološki prihvatljivije brodove. Stoga pozdravljam odluku da se ovom prijedlogu e, dodaju oni elementi kojima se e, e, uzima u obzir direktiva 94 te se E, proširuje opseg e, e, uredbe i uključuju se svi staklenički plinovi, a ne samo CO2. Što se našeg kluba tiče, mi bismo voljeli da se ovaj prijedlog prije svega usredotoči na uspostavu jednog konkretnog sustava prikupljanja podataka koji su nužni za, e, za e, povlačenje crte prije nego što se donese neko zakonodavstvo kojim će se zacrtati e, ciljevi za cijeli sektor u jednom odvojenom prijedlogu. Stoga imamo i nekoliko amandmana koje bismo podržali, a koji bi išli u prilog ovom što sam upravo objasnio. Hvala vam lijepa. U ime Guja, Nikolas, ima riječ. Hvala vam lijepa. Kao prvo mislim da je ovo izvješće jako e, e, dobro napravljeno. E, mislim isto tako da izvjestiteljica za zaslužuje pohvale. Znam da, su, da je komisija radila na proširenju ETS-a. izvješće se radi sredinom 2021. što je prekasno. Mislim da sada već treba raditi neke izmjene. Ovo je samo sustav prikupljanja podataka i sasvim je sigurno da nam ne treba još podataka koji će nam reći da se moramo čim prije baviti emisijama u brodarstvu. ETS je zapravo najbolje rješenje koje je do sad bilo neuspješno, međutim upravo zato bi sustavom, e, bi ovim predloženim sustavom e, došlo do obveznog smanjenja emisija u sektoru do 2030. godine. Ono što se ne spominje jeste veličina broda. Osim bruto tonaže u članku 2.1 postojeće uredbe, kako bi se obuhvatio veći broj e, brodova, dakle umjesto 5000 e, tona može se ta granica pomaknuti na 4000 brodova, što bi e, uključio i brojne naftne tankere i, cijeli, e, i povećanje broja brodova. Ja sam e, odbore za e, zaštitu okoliša i za transport pitao za neka pojašnjenja i rekli su mi da ako se koriste baze podataka i ako se e, proširi obuhvat na E, e, odnosno ako se promjeni tonaža e, onih brodova koji se prate, onda bi se obuhvatilo 250 tisuća više brodova, uključujući i tankere. Postojeća uredba ima jednu iznimku za ribarske brodice, pa bi to možda trebalo maknuti za koče, za velike koče koje zapravo čine mnogo veću štetu. Također, sada postoji jedna iznimka za ratne brodove, Primjerice, američka e, mornarica je jedna od naj, odnosno vojska je jedan od najvećih zagađivača na svijetu i stoga mislim da nemamo e, nikakve osnove zadržavati dalje tu iznimku za ratne brodove. Hvala vama. Sad imamo spontano javljanje za riječ. Imam dvoje kolega za sad na popisu. Hvala e, kolegice Juta Paulus na izvješću. Cijela ideja e, fonda je jako pozitivna i općenito poticaj temeljem kojeg se e, novac iz fonda može ponovno pretočiti u industriju, odnosno u istraživanje inovacije. To to je jedan jako dobar način rada koji se može primijeniti i funkcionira u drugim industrijama. Također je važno u ovom izvješću da se potlači e, e, e, da se naglašava važnost tereta koji brod prenosi. To jesu tehničke stvari, ali za ovaj je odbor važno da na tome inzistira i u ostatku procesa. Imam dva pitanja. Više političko-taktičke prirode. Jedno pitanje tiče se ETS-a. Svi e, jedva čekamo da Međunarodna pomorska organizacija, odnosno UN, e, e, dovedu do dekarbonizacije brodarske industrije. ta je ambicija nama zajednička. Međutim, E, ono što me zabrinjava su taktičke pogreške do kojih bi moglo doći ako u narednih godinu dana e, budemo na tome inzistirali. Odnosno, ako nam komisija ne uspije pokazati da, da, da mogu sklopiti sporazum sa e, Međunarodnom pomorskom organizacijom. jer ako tu pogrešimo onda Dakle, e, hoću reći, ako ne budemo e, strpljivi, e, obuhvatit ćemo samo šestinu brodarske industrije, a ne cijelu brodarsku industriju. Dakle, bojim se da ako budemo previše pritiskali, da nećemo dobiti najbolji rezultat koji nam je u interesu i našim građanima. Dakle, to je pitanje vezano za taktiku. Drugo pitanje koje se tiče isto tako e, e, taktike e, sam spomenula u 27. amandmanu. Tiče se te, te, te crte koju treba podvući. Jutra razumijem vas, ali općenito kažem onaj podatak da trebamo smanjiti E, emisije za 40% do 2030. E, temelje se na 2008. A sada mi taj, e, tu mjeru, odnosno osnovnu godinu, polaznu godinu, pomaknemo na 2018. onda ćemo odaslati krivu poruku svima u industriji. Vidimo što Mersk radi. Oni dobrovoljno uvode dekarbonizaciju načina na koji se bave brodarstvom. I na taj način služe drugima kao primjer da je to moguće izvesti, a da pritom ne gubite na konkurentnosti. Dakle, ako granicu, odnosno polaznu godinu uh, uh, pomaknemo sa 2008. na 2018. odaslat ćemo potpuno suprotnu poruku onoj koju želimo. To je isto nešto što, mislim, treba uh, promisliti taktički. Znači, želimo li zaista svako kazniti? I zapravo ljude potaknuti da ne čine ništa dok ne dobiju e, poticaj i novac da rade ono što već e, i sada mogu napraviti. Hvala vam lijepa. Gospođa Dali, Hvala vam lijepa e, i e, hvala izvjestiteljici, no htjela bih se osvrnuti na nešto što se sad spomenuo. Dakle, već jako dugo vremena govorimo o ovim temama, ali od strategije do 2030. kad je cilj bio integrirati e, emisije iz brodarstva u našu evropsku strategiju, smenje smanjenja emisija, došlo je do jako malo napretka hoću reći da se sada nalazimo u situaciji da očekujemo e, da Međunarodna pomorska organizacija napravi e, neke poteze, a oni to ne čine, a istovremeno trebamo paziti da sve industrije doprinose dekarbonizaciji, što onda treba učiniti i pomorski sektor. Sad kad imamo MRV, e, ipak imamo komisijin prijedlog koji je po mom mišljenju e, daleko od e, propisivanja obveznih ciljeva ili e, obveznih mjera ublažavanja koje će morati primjenjivati pomorski sektor. Dakle, mislim da nam trebaju i kratkoročne i dugoročne mjere. Evo recimo ovaj parlament traži da se ETS proširi i na pomorski sektor. Čuli smo novog povjerenika kako kaže da se želi ići u tom smjeru a proširenje EU ETS-a može se temeljiti zapravo na području primjene postojeće uredbe MRV-u. Dakle, mislim da treba imati u vidu međunarodnu konkurentnost europskih flota i brodova, ali istovremeno izbjeći dvostruko propisivanje. I na kraju ne mogu nikako dovoljno naglasiti koliko je nužno da e, ulažemo u čistije brodove, jer na kraju e, su građani njihovo zdravlje ono što trebamo štititi. Podržavam stav e, izvjestiteljice koja kaže da bi ciljevi EU-a trebali biti u skladu sa ciljem smanjenja od 40% 2030. i u tom pravcu trebamo promicati i E, e, luke e, koje nemaju nikakve emisije. Opet imajući u vidu ono što je rekla izvjestiteljica, a to je da moramo imati mjere koje neće biti financijsko opterećenje. Dakle, trebamo ulagati u istraživanje i inovacije te osigurati alternative E, e, e, dosadašnjim sustavima, gorivnim sustavima, kao i promijeniti infrastrukturu u lukama. Hvala lijepa. Evo i kao, uzet ću si tu povlasticu kao predsjedavajući pa postaviti pitanje. Dakle, pitanje je vezano za amandman 23. Kako vi gledate na mehanizam kojim bi se je izbjeglo e, stavljanje e, robe, odnosno tereta u lukama izvan Europske unike je primjerice. E, ne možemo to izbjeći, ali moramo imati dobar sustav. Što vi predlažete u tom smislu? Smatra da E, hoćemo li najprije čuti komisiju ili možda imate neke konkretna pitanja za komisiju? E, Gospođa Lorenz Graf u ime komisije ima riječ. Hvala lijepa. E, hvala izvjestiteljici. Hvala na ovom prijedlogu izvješća. Jako nam je drago da možemo sa vama započeti rad na ovom prijedlogu i Nadam se da ćemo doći do dobrog zaključka u ne tako dalekoj budućnosti, s obzirom da je i vijeće sada spremno raditi na ovom pitanju. Kao što znate, komisija je dala taj prijedlog prošle godine, prošlo je otprilike godinu dana. I vi ste rekli da se e, uzima u obzir ono što je dogovoreno u okviru Svjetske pomorske organizacije vezano za prikupljanje podataka i ono što stoji u našoj uredbi. U osnovi složilo se da se e, prilagodi sadašnja uredba putem niza tehničkih amandmana kako bi se omogućilo e, da glatko se primjenjuje uredba i da se uskladi s obavezama vezana za e, Međunarodnu pomorsku organizaciju, da se ne poveća administrativno opterećenje i da se ne oslabi ono što ima u tom prijedlogu. Dakle, radi se o konkretnim podacima o emisijama ugljičnog dioksida po brodu i isto tako da se stvore posticaji da smanjivanje emisija CO2. Prvo izvještaj napisan je 2018. godine, prvi su podaci prikupljeni prošle godine, a upravo se izrađuje analitički izvještaj u komisiji i mm, mislim da ćete i vi djelomično u tome koristiti. Dakle, dobili smo jako puno podataka o brodovima, ogromnom broju brodova koji su dolazili u europske luke. 2013. godine u strategiji komisije već smo se dogovorili oko mjera politike a od prošle godine komisije u novom sazivu imamo dakle novi politički zamah vezan za zeleni plan. A puno toga se radi na planu zaštite okoliša i klime u e, cijeloj Europskoj uniji vezano i za zeleni plan i za pariški sporazum. Velik broj među vama je naglasio da se e, pomorski promet do sada bio izuzeo u Europskoj uniji e, za ublažavanje e, klimatskih e, problema i ispravno je da je on sad dodan. A sustav emisija je nešto što je predložila komisija tu. Dakle, počeli smo raditi na ovim pitanjima, sve je to dio jednog šireg paketa mjera E, koje su u sklopu zelenog plana. A također to je dio čitavog jednog e, paketa mjera vezanih za pomorski promet. E, sasvim sigurno gradit ćemo na tome što je bilo učinjeno 2016. godine, a što se tiče nadolazećeg E, prijedloga vezano za ETS i ja mislim da to moramo ponovno procijeniti e, vezano za pojačanje djelovanje za zaštitu klime, omjer 50 55, e, to je nešto što moramo razmotriti. Ne znamo kako će izgledati te e, sustav ETS-a, hoće li biti otvoren ili zatvoren, jer to će naravno utjecati na sve, a trebamo proučiti i kako se Brexit odražava na sve to. E, moramo e, proučiti i dalje sam utjecaj koji to može imati. Osim toga, neke stvari u izvještaju i što smo vidjeli u komentarima, recimo što se tiče područja primjene, da li da se bavimo isključivo ugljičnim dioksidom ili šire stakleničkim plinovima. Komisija se usmjerila na CO2 zato što on predstavlja više od 95% stakleničkih plinova iz, u pomorskom prometu, dakle to je bilo logično. A drugo je isto vezano za e, veličinu brodova, jer prema sadašnjim propisima pokrijemo 95% e, brodova. Što se tiče tereta na brodovu, mislim da je e, smo uzeli u obzir vaše stajalište koje je izrazilo i vijeće pa prema tome mi tu e, bismo to trebali uzeti u obzir. Ove godine se na e, sastanku Međunarodnog pomorskog prometa e, raspravljalo o, i raspravljat će se o nekim od tih važnih pitanja. Što se financiranja tiče, mislim da moramo naći nova sredstva koji bi podržali dekarbonizaciju pomorskog sektora. A budemo li imali ETS, onda bismo na osnovu toga mogli e, e, prikupiti novce za mnoge aspekte e, na poboljšanja situacije na brodovima. Hvala. Juta ima riječ. Hvala svima, hvala izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam zaista jako dobro e, surađivala e, prije nego što sam počela pisati izvješće. E, hvala i svima drugima koji su predonjeli na drugi način, postavljali pitanja. Pokušat ću e, govoriti ne dulje od tri minute, ali neće biti lako jer imam puno toga što moram reći. E, Peter, Lize, vi ste rekli da mjere moraju biti neutralne e, i to jest tako prema sadašnje MRV-u. Svaki je brod pokriven time bez obzira pod kojom zastavom plovi, bez obzira tko mu je vlasnik. Tko god uđe u luku zapravo obuhvaćen je ovom uredbom. Mogli bismo govoriti o postotku za fond. Tu sam otvorena za raspravu. Uvjerena sam da ćemo se moći složiti oko neke brojke. Nisam sigurna je li zaista potrebno da se fond otvori za međunarodna poduzeća Naime, ako ste negdje na godišnjem odmoru i eh, tamo plaćate eh, različit porez na hranu, nikada nećete taj novac eh, vidjeti iz PDV-a. Ali možemo to usporediti i sa avijacijom. Jute e, da, ja sam bi htjela zaista nešto napraviti o onome, e, o zdravlju ljudi koji žive kraj luka. E, Katrin Šabo je postavila pitanja otvaranja na druge plinove SO2 i NO2 E, teško ih je mjeriti jer CO2 se jako dobro može mjeriti. Zna se što izgaranjem se pretvara učni dioksid SO2 i NO2 jesu problematični i mnogo toga ovisi i o načinu na koji upravljate motorima, ali možda postoji načine da se nešto napravi protiv tih zagađivača. Gospodine Vondra, kad bismo imali puno, puno vremena. Ja bi se složila s vama i rekla pričekajmo još pet ili šest godina. Nažalost, to vrijeme nemamo. Što se tiče obveznih planova, ja sam nekada radila u upravljanju kvalitetom u bolnicama. I ima izvrstih planova o tome e, kako se ponašati prema pacijentima s ovakvom ili onom bolesti. Međutim, ponekada bolesnici nisu e, se pridržavali striktnog plana bolesti i e, jako bi im se pogoršalo stanje i liječnici su morali napustiti to i preuzeti, e, počiniti, načiniti nešto drugo kako bi im spasili život. 90% emisije inače pokrivena je ovom uredbom, pa ako znate e, koliko e, bi e, emisija se mogla pripisati određenim vrstama brodova, primjerice vojnim brodovima, smo to bi mogli razgovarati. Što se tiče vojnih brodova, prema istraživanju Brown novog sveučilišta. Od 2001. godine 1,2 metričkih tona stakleničkih plinova. Međutim, ne biste smijeli na taj način raditi. E, ne ulaze oni svi u europske luke. Pernile, vi ste rekli da bismo e, morali razmotriti i trebali malo pogurati međunarodnu pomorsku organizaciju. Meni kažu da se oni nisu nikad pokrenuli ako ih nije poguralo. Možda neki različito misle, ali smatram da zaista moramo međunarodnoj pomorskoj organizaciji e, pokazati da su vremena kad su mogli odugovlačiti prošla. Mi ih pozivamo da uđu u naš sustav ETS-a. S tim nemamo problema. Čak bi zbog toga trebali manje sami odraditi posla. E, što se tiče promjene e, polazišta prema kojem se mjeri i e, kažnjavanja onih koji se prvi pokrenu. Ne, ne, upravo suprotno, oni koji su se prvi pokrenuli, oni trebaju manje toga za odraditi da bi ostvarili 40% 2030 jer sada e, e, ako su se već e, pokrenuli, dakle nikako ih ne kažnjavamo, treba će im manje kako bi ostvarili cilj iz 2030. Drago mi je, Mirjam Dali, da vam se svidjela moje izvještaje. A pa kao što se tiče curenja ugljika na javnom saslušanju, E, se govorilo o dodatnim cijenama goriva. One su puno veća ako govorimo o sadašnjem ETS-u i e, kako bi curenje ugljika bilo apsolutno čak moglo pomisliti na to, onda bi cijena ETS-a morala biti jako, jako visoka. U svakom slučaju ne mislim da će se to goditi u sljedećih pet godina. A komisiji moram zahvaliti na pomoći oko stručnih aspekata. Drago mi je da ste još počeli raditi na ETS-u i e, e, ne znam trebamo li otvoreni ili zatvoreni ETS e, budući da se u troškovi sasvim drugačiji troškovi ispjegavanja od onih u industriji onda mislim da bismo trebali imati to e, zasebno i e, gledati na usklađivanje dok bi trebalo doći kasnije. Ali ostavila sam to u prijedlogu jer je na komisiji da prouči koje mjere će imati pozitivne, odnosno negativne učinke. I e, mislim da ćemo možda imati još neke amandmane oko kojih ćemo se oko nekih složiti, oko drugih nećemo. Hvala. Dakle, e, sljedeći korak su amandmani do 8. E, ožujka i onda će to na plenarnoj na konačnici biti u lipnju. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a Cezar Uena će preuzeti sada predsjedanje. Eh, I'm an expert in eh, eh, Ja sam stručnjak za zrakoplovstvo. 30% zrakoplova u svijetu je manje učinkovitno od naših u Europi ili pak onih u SAD-u. Da li o njima razmišljate kada govorite o smanjenju CO2 emisija? Continuamos con el punto 16. Idemo na točku 16. To je razmjena stajališta s komisijom vezano za e-cigarete i e, zagrijani duhan. Prvo dajemo riječ glavnoj e, e, u ime komisije gospodinu Andreju Risu. Deset minuta, izvolite. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for... Dobar dan, dame i gospode. Hvala na pozivu na ovu važnu raspravu. Evo da krenem e, sa kratkom prezentacijom o stanju u području elektroničkih cigareta i grijanog e, duhana. Dakle, kao što znate, direktiva o duhanu i povezanim proizvodima stala je Krenula je 2016. prije dvije godine, znači uključuje i e-cigarete kao povezani proizvod. Kao ključni e, zakon ovog, e, ovog, u ovom području o kontroli duhana e, da je bila da budu manje privlačni mladima. Direktiva kao prvo sve obuhvatno zakonodavstvo za e-cigarete je gotovo prvo ili među prvima u svijetu te vrste. E, očekivani e, ishodi su bili smanjiti potrošnju duhana, jačati funkcioniranje EU internog tržišta i osigurati visoku razinu zaštite zdravlja, pogotovo u pogledu e, inicijacije mladih. So why we decided uh, Zašto smo odlučili regulirati e-cigarete? U trenutku kada je e, se sastavljala direktiva, e-cigarete je trebalo doista ujednačiti, postoje su različite e, propisi, neke zemlje članice su to čak i smatrale medicinskim proizvodima, drugi su to smatrali duhanskim proizvodima, neki nisu imali bilo kakvo zakonodavstvo. Osim toga, znatno je e, došlo do velikog rasta tržišta i velikih zabrinutosti za javno zdravlje. Kao što možete vidjeti neke ovdje zabrinutosti glede javnog zdravlja, e, krive informacije, pitanja kvalitete, dugoročni učinci koji su pokrenuli ovaj pristup. Dakle, što se tiče e, korištenja i prevalencije u korištenju elektroničkim e, cigaretama, značajno je a sada govorim dakle o ovoj studiji Eurobarometra iz 2017 mladi ljudi, 15% e, e, ispitanika pokušalo je koristiti cigarete, od toga 25% mladih, 15-24 godine. To je također e, fenomen koji je zamijećen i u Sjedinjenim državama u posljednjim desetljećima sa velikim smanjenjem korištenja E, cigareta, ali sada posebice srednjoškolske učenice sve više koriste e-cigaretu. Znam da ste mnogi zabrinuti oko sigurnosti elektroničkih cigareta. Prije nekoliko mjeseci e, u Sjedinjenim državama bio je cijeli niz incidenata sa korištenjem e-cigareta, što je pokrenulo snažne javne mjere od strane dviju američkih agencija USFDA i CDC Atlanta. Znači kako, šta onda sa e-cigaretama? Europska unija također imala štetnih događaja što se tiče korištenja cigareta, zato se nastavlja praćenje svih štetnih događaja. Direktiva o proizvodima duhana ima stroge odredbe za e-cigarete, na primjer, E, ovaj vitamin E koji je bio uključen e, u Sjedinjenim državama ovaj incident je ovdje zabranjen. E, u Europi su zabranjeni bilo kakvi dodaci koji stvaraju dojam zdravstvenih prednosti. Također su stražna ograničenja o sadržaju nikotina. Direktiva također zahtjeva prednotifikaciju da proizvođači i uvoznici moraju notificirati proizvod e, šest mjeseci prije stavljanja na tržište, znači prijaviti ga. Direktiva ne harmonizira sve aspekte elektroničkih cigareta Mnoge smo saznali prošlih godina, na primjer korištenje e, proizvoda kanabisa, CBD i tako dalje nije e, harmonizirano u Europskoj uniji, a popularnost među mladima također od velike zabrinutosti. Attributed to the wide variety of flavors available. Većina zbog toga, većina e, se slaže da je to zbog ove velike količine raznih okusa kojima su ih učinili privlačnim na tržištu jedna zemlja članica kao odgovor na to zabranila elektroničke cigarete, a druge to planiraju. Zemlje članice također jačaju osvještavanje na nacionalnoj raznim vlastitim kampanjama. Neke zemlje članice ojačali su informiranje nakon izvješća o štetnim e, događajima iz Sjedinjenih država. E, riječ je dvije sada o proizvodima grijanog duhana u TPD-u, dektivi duhanu regulirana je ovdje kao e, novi proizvod duhana i uvedeni su e, posebni postupci za takozvane nove duhanske proizvode koji moraju biti unaprijed prijavljeni ili e, dobiti odobrenje od nadležnog tijela. Kao što, se, kao što znadete, men, zabrana za mentol e, dolazi od 19.5. E, e, odnosno biti će zabranjena uskoro. Zašto? Zato što u okviru direktive nema izuzeća od ove odredbe za mentol duhan. Znači što su još novine kod grijanog duhana? E, Svjesna je potencijala na tržištu, komisija pažljivo prati ove proizvode, prikuplja znanstvene informacije. Nedavno smo vidjeli e, nove uređaje trećih strana za grijani duhan koje e, pokušavaju zaobići profil ovih duhanskih proizvoda na tržištu, a koji su dostupni u brojnim zemljama članicama. Često ovi proizvodi ne potpadaju u odgovarajuću e, zakonodavstvo u zemljama članicama i posebice utječu na mlade i djecu. Također promiču se zavaravajuće poruke o tim proizvodima kao zdravije alternative što je veliki problem za brojne zakonodavce. Prošle godine tijekom e, odluke FCTC-a COP8 e, zatražena je ocjena proizvoda, što će biti izvješteno na COP9 za par mjeseci FTC, fctc u Nizozemskoj, e, znači da će se trebati usvojiti tekst svih e, FCTC smjernica kako bi se spriječilo zaobilaženje e, propisa. To je posljednji slajd, predposljednji slajd, ono što činimo trenutno kako bi ovaj fenomen bolje razumjeli. U direktivi komisija mora izvještati parlament i vijeće do 21. svibnja o provedbi direktive. Mi smo sada u pripremnoj fazi za to i možete vidjeti cijeli niz pitanja koje treba ocijeniti. U njima su uključene elektroničke cigarete, E, i neki drugi novi proizvodi koji su se razvili na tržištu. Trenutno e, prikupljamo podatke iz raznih izvora putem e, stručnih skupina zemalja članica, zajedničkim djelovanjem Imamo i anketu Eurobarometra, odnosno studiju Eurobarometra 2020. Tražimo i znanstveno mišljenje o elektroničkim cigaretama i studije percepcije proizvoda e, i za e-cigaretu i za proizvode grijanog duhana. E, I na kraju znanstveno mišljenje SCHR odbora, znanstvenog odbora za zdravlje, okoliš i nove rizike – Dakle, taj je odbor e, zatražen e, da dade mišljenja o elektroničkim cigaretama i učincima, te također o inicijaciji i o prestanku korištenja kako bi se bolje razumio ovaj proizvod, pa se nadamo da će to biti objavljeno u javnim konzultacijama za par mjeseci, te da će mišljenje biti e, dovršeno do rujna listopada ove godine. Pa ćemo vam to prezentirati onda vama i vijeću. Hvala. Muchas gracias, señor Riz. Tiene ahora la palabra... Eh, Hvala vam lijepa. E, gospođa Magicima riječ. Hvala. Hvala i komisiji na korisnoj prezentaciji situacije. Ja sam postavila neka pitanja o ovom pitanju, svi smo svjesni naravno onoga što se događa u državama, ali ono što je dobro je da direktiva Europske unije je već e, se pozabavila tim pitanjem, iako ne potpuno. Jedna od statistika koja je zanimljiva iz ove prezentacije je broj mladih e, koji su krenuli e, vapirati i zanimljiva je E, ova informacija, znači možda nisu e, bili prije toga pušači, nego sada koriste e, e-cigaretu jer misle da je to prihvatljivo, da je to među vršnjacima prihvatljivo ili tome tako. Ono što se dogodilo s jednim državama je jako zabrinjavajuće. Svjetna sam da neke aspekte ove direktive su u nadležnosti zemalja članica. Je li to nešto čime se treba pozabaviti? Znači možda bolja harmonizacija CBD ste spomenuli, na primjer, ovi razni okusi e, tog duhana i tako dalje. Ne znam, treba li sada e, neka zauzeti stav e, o tome i neki drugi možda aspekti ili dokazi ove prakse korištenja cigareta što bi koje bi mogle utjecati na izvješće koje će doći sljedeće godine. Naime, Fascinantno je kako je e, korištenje cigareta preuzelo tržište preko noći. Je li to diversifikacija od strane e, industrije duhana? E, prošlog tjedna je bilo jedno zanimljivo izvješće rodilišta iz Irske koje kažu da je da su veličina e, novorođenčadi e, majke koje su koristile cigarete jednaka onim koje majke, kojima majke nisu pušile. To ne znači da to treba promicati, no svejedno trebalo bi koordinirati e, izvješća i uključiti ih u proces u komisiji. Doista mi je drago što smo proveli ovu raspravu i prezentaciju imali priliku za to. Mislim da trebamo pažljivo motriti ono što se na terenu događa Niko od nas e, ne bi predvidio da će 25% mladih koristiti e cigaretu, niti da će biti toliki golemi postotak. Znači trebamo zapravo znati koji je učinak na sve dijelove društva, skupine u društvu i posebice ovaj dio koji nije jasan, a to je koji je učinak ovih dodanih okusa. Tako da bi ocjena učinka bila važna šteta što moramo čekati e, prvo da se odradi to sve na terenu e, da bismo mogli uopće napraviti procjenu, no procjena iz prakse nažalost ipak mora doći iz prakse, koliko god ta praksa štetna bila. Gospodin Liza, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala komisiji. No, ipak bih molio komisiju e, bilo koga, dakle, da nam kaže detaljnije što se to dogodilo u Sjedinjenim državama. Jer to je jedno pitanje koje e, je zbunilo mno, mnoge ljude u Europi, a nije dovoljno reći e, mi ćemo imati konzultacije na proljeće. Znači, glavna uprava Digi Santa bi trebala već znati što je krenulo po krivu, zašto su toliki e, ljudi pre, imali, pretrpili zdravstvene štete od e-cigarete i pomoći da to uredimo tako da se to ne dogodi u Europi. E, mislim, prošli su već mjeseci od tog štetnog događaja i mislim, evo, barem tri mjeseca nakon istrage, mislim, mi to raspravljamo i ipak mora postojati neki odgovor na to. Ja bih rado čuo taj odgovor od strane komisije. Možda bi mogli mi neki drugi ovdje to pojasniti ili oni koji prate to na internetu ili imaju informacije o tome. Jer to je upravo ključno pitanje danas e, u podnem. na radnoj skupini za zdravlje. Raspravljali smo o rizicima e, za rak, za karcinom koji se mogu izbjeći. Dakle, ono što se može izbjeći, znači 50% svih slučajeva karcinoma uzrokovao je pušenje, a mislim gotovo da nema nikakvih informacija o karcinogenosti e-cigareta, pa znači ako je to postoje onda bi trebali onda bi, ne znam, imamo situaciju da teški pušači prelaze na e-cigarete. Ako to nije istina da će da potiču rak, trebalo bi ih poticati da pređu na e-cigarete, ali s druge strane trebalo bi jasno reći i e, učiniti da mladi ne kreću s pušenjem pa niti je cigaretama. No, evo još jednom ponavljam, dakle predsjedniče imamo dovoljno vremena, završit ćemo i prije 18.30 pa sam si zato evo uzeo um, slobodu da kažem e, malo opširnije nešto. Znači, ako je moguće, dakle, 50% e, svih uzroka raka dolazi od e, pušenja, pa ako bi se pušači mogli prebaciti na e-cigarete, to bi bilo korisno, ali ti rizici još nišu poznati, pa je teško postati, e, poslati ljude na korištenje nekog drugog proizvoda koje, je jednako tako opasan i proizvodi neke druge zdravstvene probleme, pa bismo trebali točno znati što se točno godno u Sjedinjenim državama i što se točno može tu učiniti. Hvala vam lijepa. E, u principu imamo vremena što bi značilo da e, svi možete raspolagati preostalim vremenom. E, ja ću uzeti odmah riječ u ime SID-a. U zadnjih nekoliko mjeseci vidjeli smo da je bilo nekoliko smrtnih slučajeva u SAD-u, jedan u Belgiji i između 2011. i 2018. stopa E, korištenja je narasla od 1,5 do gotovo 20% korištenja e, takvih uređaja među mladima. Prema Španjolskom ministarstvu zdravstva e, neka polovina adolescenata konzumirala je e-cigarete, a prije dvije godine to je bio svaki peti adolescent. Međunarodna zdravstvena organizacija niz navrata istaknula je koji su utjecaji takvih proizvoda na zdravlje, E, koje organizacija jasno označava kao štetnima. Jasno je da europsko zakonodavstvo nije prilagođeno e, toj stvarnosti o kojoj e, podaci govore. U 11. mjesecu prošle godine održan je sastanak stručnjaka koji su svi e, se usuglasili da e, tekućine koje e, sadrže kanabiol mogu polučiti neke koristi za zdravlje, međutim istovremeno one tekućine koje sadrže nikotin nisu obuhvaćene direktivom o duhanskim proizvodima. S druge strane imamo direktivu iz 2011. koja propisuje E, e, poreze. E, zapravo pokazalo se još u jednom izvješću od prošlog tjedna da ta direktiva nije adekvatna jer se ne uzimaju u obzir svi aspekti koji su bitni, uključujući zaštitu okoliša, borbu protiv nezakonitog trgovanja, ali i novu europsku strategiju za borbu protiv karcinoma. Upravo zbog toga bih na kraju htio reći da me zanima e, namjerava li komisija izmijeniti postojeće zakonodavstvo e, kako bi izmijenila one nedostatke koje ste sami prepoznali, te me zanima postoje li neke e, mjere vezano za CPD, odnosno za pokrivanje onih praznina koje imamo u zakonodavstvu jer nisu obuhvaćeni oni nenikotinski proizvodi. A sada gospođa Trinette Lenoir ima riječ. Izvolite. Floor in the name of my colleague Frederic Ries. Ja ću u ime svog kolega Frederika Krisa koji je izvjestitelj u Sijeni za direktivu o e, po, izvjestiteljca o direktivi o duhanu koji htjela iznijeti neka pitanja komisiji, ali jedna napomena o eventualnoj toksičnosti bilo kojeg proizvoda kada govorimo o karcinomu. A kad već e, možete, e, razdoblje nakon kojeg možete sumnjati da neki proizvod izaziva rak je otprilike 10 godina, pa Možda je zato razlog zašto nemamo sada dovoljno informacija sada. Možda ne bi trebalo e, mislim, naravno, ko će e, ići na iznošenje proizvoda na tržište nakon 10 godina e, istraživanja. No, može li komisija potvrditi da u Europskoj uniji nije bilo izvješća o sličnim zdravstvenim slučajevima kao u Sjedinjenim državama, osim onog slučaja u e, Belgiji. Zatim e, rizik e, od tih cigareta za nepušače koji ih strane počnu koristiti kako bi se spriječilo da duhanska industrija prestane za svoj cilj imati sve mlađe i mlađe dobne skupine. Nadalje, što se tiče cigareta s okusom, možete li potvrditi da je to smanjilo e, pušenje odraslih, a što se tiče direktive o duhanu za 2021. možete li potvrditi da će e, se nastaviti uravnoteženi pristup komisije, naime da će se vaping smatrati Eh, učinkovitim alatom za eh, smanjenje eh, pušenja i kao blaža varijanta, manje štetna varijanta klasičnom pušenju. Hvala. Hvala vam lijepo. Riječ ima gospođa Benju. Evo ga, iz trećeg puta dobro sam izgovorio prezime. Monsieur le Président, mes chers Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, potrošnja duhana smanjila se za 7% prema eurobarometru. Časopis Addiction pokazuje da su e-cigarete jedan način da se odviknete od tradicionalnog pušenja. A od četvrtog mjeseca 2016. u Francuskoj zabranjene su e-cigarete, međutim E, neke škole pozdravljaju e, tak, e, takvo, takvo postupanje. No, kad je riječ o tekućinama koje sagorijevaju, mnogo je tu tekućina koje nisu u skladu sa europskim zakonodavstvom, a koje su na tržištu Europske unije. Koje, to su tekućine koje e, su ili toksične ili mogu e, e, imati ili djeluju kao otrov. Zatim imamo jedan sintetički CBD, to je jedna posebna droga koja je već uzrokovala nekoliko smrtnih slučajeva. Stoga me zanima što će komisija napraviti u pogledu kontrole proizvoda koje ulaze u šengensko područje. Također me zanima što namjerate učiniti u vezi prodaje Budabu droge, koju sam sad spomenuo. Hvala. E, gospođa Rivasi e, u ime kluba Zanih. Hvala vam lijepa. Kao što je komisija ranije navela, važno je podvući crtu između e, grijanog duhana i e-cigareta. E, zagrijani ili grijani duhan sadrži duhan, za razliku od e-cigareta. E, znači da se e, na isti način treba oporezivati grijani duhan, kao na duhan, a jednako tako treba biti ista i zdravstvena politika. E, mislim da trebamo e, primijeti e, primjer Litve kako bismo vidjeli što se događa sa, odnosno kako se postupa sa e-cigaretama, a kako sa e-tekućinama. No zanima me što je komisija planirala za narednih nekoliko mjeseci. Također me zanima postoji li nekakva veza između zdravstvenog stanja i e-cigareta. Sjećam se jedne rasprave iz 2014. o europskoj direktivi o duhanu. I ja sam tada upozoravala e, govorila sam nemojte misliti da su e-cigarete e, neškodljive jer uopće ne razmišljamo o aditivima, o ostatnim materijalima o koji se isto tako spaljuju. E, možda ima nekih kombiniranih sinergijskih učinaka. A sada recimo radim sa stručnjacima iz tog sektora koji mi kažu da nisu tada znali o čemu zapravo govore. Dakle, zanima me koje su stvarne posljedice tih proizvoda. Želim da ova direktiva bude drakonska, jer smo bili jako popustljivi e, u davanju odobrenja za neke proizvode. Komisija kaže da iščekuje e, znanstveno mišljenje. Pogledajte samo broj ljudi koji su se razboljeli. Na tisuće ljudi je oboljelo u SAD-u, nekoliko ih je čak i umrlo, a imamo i osobu u Belgiji koja je preminula. Zašto smo uopće donijeli ovu direktivu o duhanskim proizvodima? Zato što smo htjeli dovesti do smanjenja stope pušenja među mladima. I što se sad događa? Sad imamo te to jako seksi aromatizirane cigarete i okuse. Znači nemamo E, e, nemamo te arome dopuštene među tradicionalnim cigaretama, ali imamo među e-cigaretama. Sami ste rekli da je 25% mladih pokušalo e, koristiti te parilice dobro. Neki to možda, e, nekima to možda pomaže da se odvikne od pušenja, ali zanima, zanima me konkretni podaci, odnosno konkretne studije, e, je li to zaista polučilo e, rezultate. No kad je riječ o mladima, mislim da stvari ne idu u pravom smjeru. Pogledajte samo SAD, oni sada zabranjuju arome i okuse. I mislim da komisija treba ići u istom pravcu, želimo li mlade odmaknuti od e-cigareta. A sada vi to prepuštate državama članicama. Evo pogledajmo Francusku. Francuska je, Francuska je druga po korištenju parilica nakon SAD-a. E, tu su dvije problematične molekule koje se u tekućinama e, parilice koriste. Pentanadium je među njima. Francuska je e, ovu drugu tekućinu zabranila, odnosno molekulu je zabranila zato što smatra da može uzrokovati zrasne probleme u plućima. Dakle, e, Francuska očigledno ima e, neka znanstvena mišljenja kojima raspolaže, a vi s druge strane potičete korištenje ovih proizvoda. Stoga upućujem komisiji pitanje koje ćete strože mjere poduzeti, a da ne čekate reviziju direktive o duhanskim proizvodima. Mislim da trebate odmah zabraniti i to vrlo strogo, dakle jasno zabraniti korištenje aroma i okusa u tekućinama. Povrh toga, možete koristiti tekućine koje se mogu dakle puniti, ali mislim da moramo imati nekakve propise. Jer u Francuskoj nisu mješavine e, dopuštene, ali moramo vidjeti što se dopušta online, jer je puno njih e, dostupno online. Hvala vam lijepa. E, kažem, nemamo vremenskih ograničenja, ali svejedno trebamo biti obazrivi kad koristimo svoje pravo na riječ. Sada dajem riječ kolegi. Mr. Chair, Gospodin Fjoki, hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. E, ja sam inženjer, pa možda imam neke drugačije podatke. Pročitao sam 24 znanstvena članka o e, takozvanom vapingu, odnosno o paradicama i drugim oblicima pušenja. Ono što u principu mogu reći da postoji sve i, e, sve suprotno. Dakle, sve tvrdnje stoje i stoje sve druge tvrdnje. Stoga bih volio da se prije nego što se išta poduzme e, e, dobiju konkretni znanstveni podaci. Da vidimo može li se to parenje koristiti za smanjenje pušenja ili je to zaista e, stvarna ugroza ili opasnost za tineđere i mlade koji bi zapravo izbjegavajući neko oporezivanje samo ušli u veće probleme s paralicama. Dakle, molim za neke konkretne znanstvene podatke. Hvala lijepa. U ime kluba SID-a gospođa Saldemosa se javila za riječ. Hvala vam lijepa. Pošto nema prijevoda s danskog, ja ću govoriti na engleskom. Jasno mi je da bi moglo e, u komisiji, zapravo da je komisiji možda teško donijeti odluku o tome kako postupiti u ovom slučaju, pogotovo zato što nemamo konkretne znanstvene podatke o posljedicama Međutim, puno evropskih e, udruženja za borbu protiv karcinoma predlaže puno stroži pristup prema parilicama i cigaretama, odnosno e, grijanom duhanu. Zar to ne potiče komisiju da ipak malo zauzme stroži stav? Jasno mi da ste to prepustili državama članicama, ali zar ne bi bilo bolje e, da da da to e, sami napravi, odnosno da imamo evropski pristup, stroži pristup e, i zapravo zar ne bi bilo bolje da se krene sa zabranom elektroničkih cigareta? a onda kasnije, ako dođemo do nekih novih saznanja, onda možemo ponovo otvoriti tržište za e-cigarete. Dakle, ako se pokaže da nema nekih e, negativnih utjecaja po zdravlje. Dakle, zanima me, e, e, je li na vas uopće, jeste li uopće primijetili da europska udruženja predlažu stroži pristup? Hvala gospođe Samosa. U ime komisije ponovno dajem riječ gospodinu Risu. Thank you Hvala vam lijepa. Evo, potrudit ću se odgovoriti e, na pitanja koja su mi e, postavljena. Kad govorimo o statističkim podacima, mi govorimo o studiji parametara iz 2017. I tu se postavilo pitanje e, korištenja e-cigareta među mladima. Dakle, mi sada razmatramo e, kako postaviti pitanja u Eurobarometru za studiju od 2020. Kažem, tad smo to radili prvi put, tad su ljudi možda još eksperimentirali sa cigaretama i e-cigaretama, pa bi to možda valjalo pojasniti. Odnosno, e, vidjeti s istraživačima kako bolje postaviti e, to pitanje odnosno kako se pozabaviti tim pitanjem. Prvi komisijin prijedlog ove direktive bio je puno stroži. Bilo je puno više mjera na evropskoj razini i onda smo na kad smo prošli kroz cijeli proces e, dobili ova rješenja koja su sada na snazi. Ta su rješenja e, posljedica i harmonizacije na europskoj razini – jer su druge članice imaju drugačije mjere. A s druge strane, e, ono što se događa u SAD-u je, mislim, potaknula mnoge države članice da malo, u stvari mnogo ozbiljnije razmišljaju o ovoj temi. Dakle, kao što smo čuli, u jednoj zemlji imamo zabranu okusa i aroma u tekućinama, e, možda će se to događati drugdje u narednim mjesecima. Vidimo isto tako e, koje se poruke odašilju među roditeljima, učiteljima i općenito u školama u pogledu e-cigareta. A s treće strane opet e, imamo neke promjene u pakiranju i u oporezivanju. Dakle, to je proces e, koji traje. Što se tiče istraživanja, sada pokušavamo prikupiti što više podataka iz svih dostupnih e, izvora evropskih istraživača i ostalih e, imamo e, suradnju sa američkom upravom za sigurnost hrane, dakle sa FDA, sa japanskim vlastima i tako dalje. Hoću reći, to nije samo europski problem, već svjetski problem, a istovremeno Svjetska zdravstvena organizacija i e, druga tijela isto tako provode svoje mjere. Dakle, prikuplja se baza podataka, odnosno e, dokaza i nadamo se da ćemo nekad u buduće raspolagati tim podacima. Naravno, e, da bi trebalo imati i uravnotežene podatke, dakle, za što nešto funkcionira, za što ne odbor bi trebalo pitati i e, kada će odnosno hoće li elektroničke e, cigarete pomoći e, prestanku pušenja ili ne. Puno je tu studija, ali nema jednog jedinstvenog zaključka temeljem kojeg zaista možemo donijeti odluke za ubuduće. Komisija provodi ono što su vijeće i parlament i komisija na kraju dogovorili. Dakle, imamo jedan okvir i radimo s onim s čime raspolažemo. Naravno da imamo u vidu i situaciju u SAD-u, a prema američkoj studiji, naime na početku nije bilo sasvim jasno kako će se ti e, smrtni slučajevi gledati jer je jako bilo teško i usuglasiti kliničku sliku među kliničarima, odnosno e, dovesti u vezu e, posljedice sa nekim drugim situacijama. Najvjerojatnije do tih komplikacija došlo zbog zbog e, činjenice da su u tekućinama bili vitamini. E, dakle, osim toga, dakle, osim što je sastav tekućina bio drugačiji u SAD-u nego u Europi i pakiranja, odnosno e, količina tekućine u svakom pakiranju je bila drugačija. Uh, Mi u Europi imamo i svoj sustav upozoravanja kako bismo s jedne strane uspjeli vidjeti jesmo li prikupili uh, uh, dokaze. Imamo RAPEX koji, temeljem kojeg prikupljamo podatke o potrošačima. Tu nismo imali obavijesti, ali koristimo i sustav za e, zdravstvene prijetnje. ondje nismo imali e, obavijesti. Belgijski e, slučaj nam je dojavljen iz SAD-a. Jer ako sam dobro shvatio, ta je osoba koja je preminula koristila tu tekućinu u SAD-u. Dakle, da odgovorim na ovo pitanje, mi nismo u istoj situaciji kao što je SAD, iz cijelog niza razloga. Što je s državama članicama, odnosno postoje rupe u zakonima? Države članice imaju svaka svoj način da se nose s ovim problemom, ali istovremeno imaju priliku razgovarati kroz sastanke stručnjaka, E, i zapravo tu, su, tu je cijeli niz značaja koji mogu provjeriti tko ima koje zakonodavstvo i tko ima koje rješenje, bilo za plasiranje duhanskih proizvoda, bilo za reklamiranje, bilo za e, zabranu pušenja u zatvorenim prostorima i tako dalje. Dakle, mi nastojimo osigurati razmjenu znanja i saznanja E, na cijelom našem kontinentu i zapravo e, istovremeno imamo i zakonodavne e, mjere. Međutim, istovremeno provodimo istraživanje da vidimo kako izgleda stvarno tržište i koje su stvarne posljedice. Imamo i bazu podataka koja su na temeljem ove direktive. Imamo 253 tisuće notifikacija notifikacije proizvoda, što se ne odnosi samo na e-cigarete, već na cijeli niz drugih proizvoda različitih kompanija koje se koriste u kombinaciji s tim proizvodima, dakle s e-cigaretama. Očigledno e, je riječ o velikom tržištu koje e, sadrži cijeli niz varijacija e, na temu, dakle varijacija tog proizvoda. kako taj e, proizvod može doći recimo na jedinstveno tržište. Pa kao što sam rekao, svako poduzeće koje plasira proizvod na tržište treba šest mjeseci unaprijed o tome poslati obavijest nadležnom tijelu. Dakle, nije moguće pustiti e, proizvod u prodaju bez e, dostave dodatnih podataka o tom proizvodu, a država članica ima pravo procijeniti što je u tom proizvodu e, i o tome donijeti odluku ili zatražiti dodatne informacije, naročito kad je riječ o duhanu. Dakle, mogu zatražiti od kompanije e, dodatne informacije o tome koja su njihova saznanja, e, jesu li provedene neke studije i tako dalje. To se i, i već sad događa u državama članicama. Vezano za komentar koji četiri fazi, da, e, grijani duhan jest duhanski proizvod, to nije e-cigareta. To je važno reći. Jer i prema um, razredima oporezivanja, nakon svih tih rasprava koje smo imali sa poreznim službenicima i nakon njihovih analiza, e, imamo jednu grupu za e-cigarete – i zbog toga smo tu o, raspravu otvorili i kroz FCTC i kroz KOP. Jer mi bismo htjeli e, od njih dobiti odgovor do ljeta. Isto tako bismo htjeli uskladiti e, znanja kojima raspolažemo na globalnoj razini. I bili direktiva mogla biti stroža? pitali ste, e, gospođo Sanderbars. Dakle, možemo li e, zabraniti e cigareta pa onda čekati da vidimo što će se dogoditi. Ima tih zemalja. Indija je među njima. E, dakle, to je zemlja koja je zabranila e-cigareta. U našem zakonodavstvu to nije predviđeno zbog načela proporcionalnosti i drugih mjera. Nadalje, što se tiče komisije, e, mi smo čuvari zakonodavstva i moramo djelovati za slučaj nenadovnih situacija i moramo prenijeti znanje državama članicama to i radimo. Imamo osjećaj da su države članice e, sada više zainteresirane za to da djeluju i e, s obzirom na situaciju u SAD-u to je još dodatno e, motiviralo u tom smiralo, u tom smislu, ali moramo prikupljati dokaze u sljedećih nekoliko mjeseci. Vjerujemo i dalje da ćemo biti u stanju poslati izvješće o E, provedbi u proljeće i onda ćemo na temelju toga raspravljati o tome što nakon toga. Hvala. Hvala vam lijepa, hvala gospodinu Risi i hvala svim svima koji su se javili za riječ. Sada idemo dalje na točku 17 i 18 o kojima ćemo govoriti zajedno. Riječ je o dvama e, posebnim izvješćima e, Revizorskog suda. Jedan se tiče europskih e, okolišnih računa i druga i drugo izvješće ćemo obrađivati kasnije. Dakle, oprostite, prvo dajem riječ gospodin Joao Figueiredo koji će nam predstaviti ovo prvo izvješće ali oboma izvješćima se raspravlja zajedno. Um. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da zahvalim odboru za okoliš na mogućnosti koju daje Europskom revizorskom sudu da predstavi izvješće o reviziji o europskim Eh, ekonomskim računima, ali isto tako i drugo izvješće o stakleničkim plinovima. Što se tiče prvog izvješća, prvo pitanje koje želim postaviti i na koje ću istovremeno odgovoriti je zašto smo uopće načinili ovu reviziju? Jedan od razloga jest da su europski okolišni e, računi nešto što je vrlo važno za ekološku politiku, za ciljeve održave razvoja i za sedmi plan za okoliš. Vi kao zastupnici e, znate da su točne i ažurne informacije ključne kako bi se pratio napredak pri ostvarivanju održivog razvoja. I e, takvi računi za okoliš predstavljaju statistički okvir spone između okoliša i ekonomije. Kvaliteta i relevantnost tih računa nužne su kako bismo ostvarili maksimalni učinak. Još jedno pitanje oko toga zašto smo se odlučili za ovu reviziju. U tome, naći ćemo odgovor i u tome da ovaj statistički okvir ima više slojeva. I mnogo toga odvija se i na razinama država članica i na razinama Europske unije. U to ulaze različiti dionici koji imaju različite odgovornosti, a sve kako bi se ispunili svi zadaci koje traži statistički okvir. Još jedna stvar o kojoj želim govoriti jest što smo tražili i na koji način smo došli do odgovora prilikom revizije. Glavno pitanje koje smo postavili je li komisija uspostavila i rukovala e, sa tim e, ekonomskim e, računima za okoliš i onda smo do tog odgovora došli E, pitajući se je li komisija uspostavila, kako je njima upravljala i odgovaraju li oni očekivanjama. I zato ću vam sada predstaviti glavne rezultate. Do kojih smo rezultata došli? Prvo, uočili smo da strateški okvir za evropske ekonomske račune za okoliš, da oni nisu još uvijek sveobuhvatni. Naime, komisija nije popisala sve potrebne podatke i e, nema dokumenta u kojem se kaže koji su svi podaci potrebni e, kako bi se pratile i nadzirale politike. potrebe nisu jasno izjašnjene, a, a te e, potrebe za podacima e, također upravljaju i politikama i njihovom nadzoru. Nadalje nije uslijedio niti sveobuhvatni akcijski plan. Postoji strategija za te račune, međutim ne postoji akcijski plan za provedbu ciljeva. Također smo primijetili da se uslijede različite strategije koje su jednostavno prepisivale i ponavljale nekih od ciljeva slijedom deset godina. Proučavajući dakle, te račune, uočili smo manjkavosti prilikom provedbe europskog računa za okoliš koji se koristi za provedbu politika. Komisija je primjenjivala statističke modele, a da pritom nije učinila a punu analizu troškova i koristi. Prezentacija takvog modela trajala je otprilike 10 godina, a komisija nije koristila modele za račun za okoliš u relevantnim politikama. Modele nisu koristili u njihovom punom potencijalu e, za praćenje politika, naročito kad se radi o ciljevima održivog razvoja i sedmog akcijskog plana za okoliš. Dakle, to nije omogućavalo integrirani e, pogled na ove aspekte i tako adekvatnu reviziju. I na posljedku. Eurostat bi trebao prikupljati podatke najviše kvalitete. Neke su podaci objavljeni ranije nego li što se tražilo. Međutim, činjenica da su podaci došli ranije nije značilo da su oni pravovremeno primijenjeni, a budući da rokovi nisu objavljivani, korisnici nisu znali kada su podaci stavljeni na raspolaganje. Na posljedku, e, što se tiče kvalitete podataka, podaci iz država članica nisu bili načinjeni na način da bi Eurostat mogao kvalitetno e, ih analizirati. Eurostat se pozabavio problemima pojedinih država članica, međutim, treba više godina i to utječe na kvalitetu da se izdaju smjernice za kvalitetne podatke. E, mi smo nakon revizije izradili čitav niz preporuka koje se odnose na slabosti sadašnjeg sustava. Komisija treba unaprijediti strateški okvir za ekonomske račune, za okoliš i podatke iz toga. A e, komisija mora proučiti relevantnost e, podataka za izradu politika Također treba tražiti da se ti podaci prikupe na vrijeme. Drago mi je da su službe komisije prihvatili naše preporuke, a moram također dodati i da su prema informacijama kojima raspolažemo oni to počeli i provoditi. Moram također naglasiti da Podaci koji je Europski revizorski sud dobio od Eurostata i glavne uprave ENI da je to bilo ono što nam je omogućilo da e, izradimo ovu reviziju. Hvala. A sada Peter Velke koji je jedan od sudaca na revizorskom sudu. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali da vam se obratim na ovom odboru. Ja sam iz prve komore i zato e, e, prvog e, prvog revizorskog vijeća i mi se bavimo pitanjima koji su važni za vaš odbor i zbog kao što su pitanja e, zdravstva ili pitanja ekologije. I zato mi je drago da sam danas među vama. Govorit ću vam o izvješću objavljenom u studenom prošle godine. Kratki podsjetnik na napredak koji je na lijevoj strani ovog grafika. Onaj to onaj dio gdje se vidi napredak ostvaren do danas. Podsjećam također da kada govorimo o emisijama stakleničkih plinova, Naravno, emisije ugljičnog dioksida su zaista ključne, međutim, važne su također i emisije metana, koje su vrlo značajne za puno toga čime se bavimo u ovom izvješću. Ovako izgleda grafikon do sada ostvarenog napretka koji je prilično značajan. E, za sada slijedimo cilj e, od ovih 20% emisije. E, međutim, izazovi pred nama su ogromni i zaista će tražiti jako veliko ulaganje napora. Ovo izvješće je zapravo izvješće kako bismo shvatili što sve treba da dobijemo statističke podatke koji će osim toga biti pouzdani podaci. Temeljimo se na radu Europske komisije i naročito Agencije za okoliš u Kopenhagenu. Ono što oni rade je zapravo okosnica našeg rada. Radili smo na temelju podataka iz Njemačke, Češke, e, Poljske, e, i Rumunjske iz šest evropskih dakle, država kako smo izradili ovaj izvještaj. Za početak što se tiče rezultata počet ću od nečeg pozitivnog. E, shvatili smo da komisija pozitivno analizira podatke vezane za protokol iz Kiota i e, smjernice IPCC-a, čak se ide i dalje od toga, e, gleda se na utjecaj e, dušihovih oksida u zrakoplovstvu primjerice. Kvaliteta podataka je sve bolja. Nije potrebno jako mijenjati podatke, što je bilo slučaj u početku a i komisija i e, agencija za okoliš daju kvalitetne podatke. To je dakle pozitivno. A sada pređemo na onda područje gdje bi rekao bi trebalo još više napraviti e, pomaka LULUCF nije naravno dio ciljeva do 2020. godine, ali do 2030. je apsolutno dio ovih ciljeva i htjeli bismo e, da to korištene zemljišta e, f e, se zaista usme u obzir. Tu imamo puno neizvjesnosti što se tiče podataka, ne najviše, ali bilo bi važno da ti podaci budu puno e, točniji jer mislim da dugoročni podaci e, zapravo ovise o hvatanju ugljika iz područja luce. Mislim da postoji dobra prilika daljnjeg napretka korištenjem novih tehnologija, e, primjerice satelitskog nadzora i e, to je nešto što smo e, naglasili. A sada pređimo na e, bolje uvid u emisije stakleničkih plinova u budućnosti. Dobro je da u EU imamo dakle sve ciljeve i sve sektore, dakle osim LULUCF-a i osim međunarodnog pomorskog prometa o kojem ste ranije govorili. Za velika ključna područja postoje planovi, ali ih nema niti za poljoprivredu, niti za LULUCF-a. Mi smatramo da bi to bilo ključno područje za poboljšanje situacije. U e, okvirima za izvještavanje države članice i tijela koje izvještavaju u okviru komisije, oni bi morali objaviti i utjecaj mjera koje su objavili. E, ex ante se objavljuju informacije otprilike dvije trećine e, tih ex ante podataka za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. E, dvije petine se odnosio na ex post podatke, ali nema procjena utjecaja nekih od jako ključnih europskih politika, primjerice sustave emisijskih kvota za a, poljoprivredni sektor i za zajedničku poljoprivrednu politiku. Ti polaci su izostali. Mi smo, bismo tražili da se ojačaju provjere vezane za Lulu CF i usklađivanje sa podacima iz drugih sektora koje se promatraju. Htjeli bismo da Europska unija se pozabavi pitanjem međunarodnog pomorskog prometa, iako je važno da se ima strateški plan za poljoprivredu i LULUCF kao dva elementa koji će pridonijeti ostvarivanju ciljeva. A isto tako bi se u u trebalo E, podnijeti izvještaj o ključnim e, mjerama. E, postoji preklapanja između različitih politika, pa komisija nikada neće zasebno izvještavati po sektori, sektori ali mislim da se ključno trebalo, trebalo bi ključni aspekti se izvijestiti. Dakle, zaključno možemo reći da prikupljanje podataka se poboljšava izazovi postoje vezano za prikupljanje podataka i e, morat ćemo, ako želimo zaštiti Europsku uniju i planetka u cjelini, prikupljati bolje e, podatke i e, moramo dakle sve to uključiti u europske politike. Hvala. Hvala vam lijepa. Da vidimo tko se javlja za riječ. E, gospođa Spugeka u ime kluba SID se javila za riječ. Hvala, predsjedniče. Kao što ste rekli, Klimatske promjene zbog stakleničkih plinova jedan su od najvećih i najvažnijih okolišnih pitanja našeg vremena. Komisija, kao što ste ponovno rekli, je napravila nekoliko planova za ovaj sektor koji se odnose na najveći dio ukupnih emisija, no takav detaljan plan ipak još nije razvijen za sektor poljoprivrede, iako prema FAO industrijska poljoprivredna proizvodnja e, proizvodi više e, od 14% ukupnih emisija iz ljudskog sektora, uključujući promet. Komisija bi to trebala imati u vidu kada želi postići ambicioznu politiku zelenog plana uključujući strategiju od e, polja do stola. Također ovdje nema e, određenih ciljeva za smanjenje emisija, pa želim pitati kako i kada će revizorski sud krenuti nadzirati ovaj sektor i kako će to činiti u budućim e, revizijama. Hvala u ime zelenih eh, gospođa Osvani. Um, eh, um, hvala, hvala na ovoj prezentaciji. E, moje pitanje je eh, se odnosi na zdrave i otporne oceane koji su ključni za održanje okolišne i klimatske zdravlja planete no, i on zapravo uspjeva uhvatiti 30% emisija iz ljudskih e, emisija. Pa sada mislite li da e, je potpuno obuhvaćen u sadašnjem planiranju sva mogućnost e, hvatanja CO2 emisija iz plavog sektora, uključujući alge i tako dalje. Znači ako imamo jasnu sliku ovog e, potencijala koji bi mogao pomoći nacionalnim vladama trebalo bi e, doista e, naglasiti koliko je važno u kontekstu klimatske krize i krize bioraznolikosti zaštititi plavi sektor. Gospođa Novak za EPP. Hvala na riječi, hvala također na vrlo iscrpnom i detaljnom izvješću svakako za naše politike posebno važno da imamo dobre statističke podatke jer e, mjere možemo e, dobro e, zacrtati samo ako znamo koji su problemi i iznađemo prave rješenja za njih. Drago mi je također što ste iznijeli odgovarajuće prijedloge i preporuke i za komisiju, no zanima me Odgovara li Europska komisija vašim e, preporukama i ispunjava li ih e, također? Svakako e, želim da i podaci koje agencije prikupljaju budu realni i ispravni. Jer građani nekada više vjeruju međunarodnim istraživanjima nego nacionalnim istraživanjima. Stoga je doista važno da sva takva istraživanja budu doista vjerodostojna i um, dostojna povjerenja. Hvala, gospođa Novak. sada. I después, gospodin Ralf je ipak prvi bio, izvolite. Hvala. Hvala i zastupnicima koji su postavili pitanja. Peter Veloš mislim da će odgovoriti na pitanja koje se odnose na emisije stakleničkih plinova i pitanja povezana sa oceanima i bioraznolikošću. Jer imat ćemo neke novosti u skoro, skori doba, ali oni vam već mogu naznačiti neke elemente. A sada kao odgovor na pitanje o dobroj statistici i o tome kada i kako komisija e, se priprema za nove promjene kao odgovor na ove preporuke. Kao što sam rekao u svojoj prvoj intervenciji, komisija je prihvatila sve e, preporuke koje smo iznijeli, a dali su nam također i neke informacije o provedbi. Tako da mogu reći da postoji jedan e, vrlo e, važan i vrlo konkretna e, razina u ovoj raspravi, a to je mjera sastajanja sa statističkim uredima na, na nacionalnoj razini i na ovom sastanku već su razmišljali o tim preporukama i počeli su već uvoditi i neke promjene u ovaj okvir e, što se tiče provedbe preporuka. Jer preporuke nisu, ne samo da su prihvaćene od strane Eurostata, mogu ovdje reći od strane DGNV, nego su također i prenesene ravnateljima na nacionalnoj razini koji su već krenuli raditi na njima. A što se tiče pitanja koji se odnose na emisije stakleničkih plinova, ako dopustite, evo to bih eh, eh, predao eh, Peter Velšu. Hvala. Evo, mislim da ovo prvo pitanje na koje bih odgovorio je što ćemo činiti u buduće što se tiče nadzora okolišnog učinka poljoprivrede. Ne bih e, dakle davao sad obećanje onome što ćemo objavljivati u budućnosti, ali nadam se da ćemo e, objaviti nešto o učinku poljoprivrede na bioraznolikost u sljedećih par mjeseci. E, postavljena su tu bila razna pitanja o emisijama stakleničkih plinova iz poljoprivrede i u okviru e, novog ZPP-a, e, pa ćemo se nastaviti time baviti, a i parlament i vijeće zatražili su od nas da pogledamo detaljnije što se događa na, eh, o, za ovo plaćanje za okolišna pitanja od 1,5 sa 1, na 1 eh, u i svakako na to ćemo se vratiti i evo obećam da ćemo tijekom sljedećih šest mjeseci iznijeti nešto u tom pogledu. Dakle, bavit ćemo se time. Kada sada pogledamo oceane, mislim da je doista zastrašujuće koliku, kolike količinu topline apsorbiraju oceani. Ja se doista zabrinjavam zbog e, učinka koji će to imati. Također ima tu cijelog niz e, učinaka i na obalne regije i obalna područja. Malo smo s time bavili, ja smo imali otprilike 18 mjeseci izvješća o poplavama, e, pa se time malo bavili obalnim pitanjima, ali Evo, razmislit ćemo još i o tome. Što se tiče odgovora komisije na naše preporuke o tome poboljšavaju li se stvari, mislim da e, smo zapravo imali prilično dobar odgovor komisije na to i komisija je načelno uzela u obzir naše prijedloge. Tako da mislim ponekada komisija ne želi prihvatiti preporuke, no u ovom slučaju svakako su prihvatili sve što smo iznijeli i nadamo se da evo nekako tu sad idemo konsenzualno prema boljem izvještavanju u budućnosti. Hvala. Hvala oboma. Mislim da sada možemo zaključiti ovu točku. I prelazimo na 19. točku dnevnog reda koja je zadnja. To je razmjena stajališta s komisijom vezano za e, olovno streljivo. E, direktor za tehnologije, e, za potrošače i javno zdravstvo, gospodin Petinelli, u ime komisije ima riječ. Thank Hvala, hvala na pozivu ime komisije što ste nam omogućili da e, sada e, pojasnim nešto što se tiče olova u sačmi. E, imam neke slajdove, radi se o jednom tehničkom pitanju, pa hvala. into, the mhm. Znači, e, ono što se trenutno sada radi u okviru uredbe RIČ, želim vam objasniti neke tehničke detalje koji će omogućiti bolje razumijevanje ove stvari. so it is uh, full screen. So, now, the what we are talking about. Dakle, definicija o kojoj govorimo, znači e, sačmarica je e, vrsta puške za koju se koristi sačma, koja ima više kuglica u jednom punjenju koji se rasprše nakon e, ispeljivanja hica i koriste se uglavnom u lovu. I ovdje to vidite s lijeve strane kako izgleda jedna, e, jedno punjenje sačme. A e, s druge strane imate pušku koja koristi metke. Metke su, meci su individualni projektili E, znači to je ovo s desne strane, a načelni pojam koji e, koristi s kojim se označavaju i e, meci i sačma je municija. Pa sad da objasnim nešto zašto moramo ograničiti na taj način ispuštanje olova u okoliš. Znamo da je olovo visokotoksične tvare za, i za ljude i za okoliš između 18 i 20 tisuća tona e, olova svake godine dospije u okoliš e, putem lova olovnom sačmom. Znači to su ova ljeva strana, znači sačmer, i sačmom. Od čega 4 do 5.000 tisuća tona samo u močvarama. Trovanje e, olovom ubija jedan milijun životinja u močvarama i također e, i ptica koje e, nisu u močarama. Jedna e, od 20 i tri zemalja članica su članice E, Međunarodne udruge za zaštitu ptica močvarica koje su se e, obvezale da će ograničiti korištenje olovne sačme za lovu močvarama što je prije moguće, a značan broj zemalja članica već regulira korištenje olovne sačme, ali ne na konzistentan međusoban način. Što je vodilo do različite zaštite e. Međutim, migratorne ptice močvarice E, mogu e, unijeti u organizam olovo i tamo gdje, e, iako su iz područja u kojima to nije dopušteno. dakle, obzirom da su migratorne. Znači, radi se ovdje samo o zaštiti zdravlja ptica, nego i ljudi mogu biti izloženi olovu koje je olovu iz sačme ili iz mesa pogođenih životinja ili iz okoliša. Tako da kako bi se ograničilo eh, ograničilo ovo, Rič predlaže dvije mjere. Prvo je ograničenje korištenja olovne sačme u i oko močvara, znači ograničeno je i odnosi se samo na olovnu sačmu koja je ovaj lijevi dio slajda, znači samo sačmu i to samo u močvarama i oko močvara. Is very well advanced. The second restriction Dakle, tu e, u ovom području je dobro razrađeno zakonodavstvo. No, ima jedna druga mjera koja, koja se odnosi na tri e, stvari, znači korištenje sačme u drugim područjima koje nisu močvare, zatim e, drugi, drugu municiju koja koristi olovo, a koja nije sačma i treće olovne e, mamce za, e, za ribare koji, dakle, ovo to je ovaj donji dio slajda koji se korište u vodenom okruženju, naravno ispuštaju olovo u vodu. Dakle, rad na ovim drugim ograničenjima tek je u početnim fazama. Prema uredbi rič, komisija može zatražiti Agenciju za kemikalije Europske unije da pripremi ovaj dosje. A sada ću vam nešto reći o ovom postupku. So what is the procedure? Eh, the commission can ask the European Znači, komisija može EHU, e eh, Europsku agenciju za kemikalije, zatražiti da krene eh, izradu dosija za ograničenje kao prvi korak i to u prvih 12 mjeseci nakon zahtjeva. E, EHA mora odgovoriti, zatim EHA ima e, znanstveni odbor, e, odbor za ocjenu rizika i socioekonomsku analizu kao drugi odbor koji se sastoje od stručnjaka iz zemalja članica koji daju mišljenje o aspektima rizika te o socioekonomskim aspektima i onda imaju 12 do 14 mjeseci da to naprave. Znači, to je, to je drugi e, dio. E, nadalje, taj dosje koji pripremi EHA ide na javnu konzultaciju gdje javnost može iznijeti svoje komentare. I zatim e, još jedna pa javna konzultacija se provodi prije izrade konačnog priloga koji se podnosi komisiji. Ako e, se utvrdi da postoji neprihvatljivi rizik za ljudsko zdravlje ili okoliš e, na kojemu treba odgovoriti razine Europske unije, komisija priprema prijedlog za ograničenje korištenja. Znači mi smo sada u ovom petom koraku, peti redak e, ovog slajda. Gdje smo mi sada dakle u ovom procesu za ova ograničenja? Za prvi proces ograničenja za korištenje olovne sačme u i, e, ili okolo močvara, samo znači za to. To je proces napredovao, komisija je već pripremila prijedlog ograničenja, raspravlja to sa zemljama članicama odboru Rič. Dakle, sad smo u ovom četvrtom redku našeg slajda. Europski parlament redovito se informirao o stanju e, ovog dosjea. Danas se još uvode rasprave zemljama članicama i još uvijek nismo postigli dovoljan konsenzus kako bismo mogli uspješno glasati u odboru Rič, a glavna pitanja o kojima se ovdje radi ista su ona na koje se pozivaju i zastupnici parlamenta. Znači definicija močvara, većina zabranjenih zona, kolika će biti veličina te zone oko močvare i koliko će biti tranzicijsko razdoblje do novo, primjene novih propisa. Dakle, mi smo sad ovdje na ovom petom redku na slajdu. Dakle, e, zemlje članice će u e, odboru Rič glasati o konačnom predlogu u sljedećim mjesecima. Primijenjeni postupak i regulatorni postupak sa postupkom e, analize Znači, e, analiza i parlament će imati, parlament i komisija će imati tri mjeseca da razmotre e, mjere, iako ili parlament ili vijeće će imati bilo koju e, primjedbu ta tri mjeseca, komisija to ne može usvojiti. To se dogodilo prošlog tjedna kada se raspravljalo o rezidualnom olovu PVC-u. Nadalje, drugo ograničenje o olovnoj sačmi u, na drugim terenima osim očvarama i drugoj municiji koja sadrži e, olovo, kao što su meci i e, ribički mamci, su još u ranim fazama i komisija od EHE u e, lipnju 2018. zatražila e, izvješće. Zatim je od rujna 2018. EHA provodila e, istragu i e, utvrdila da postoje razlozi za dodatno ograničenje korištenja e, olova e, na kopnenom okruženju u okviru koncepta Riča. Sada se očekuje da će EHA dati svoj dosje u listopadu ove godine i onda znanstveni odbor EHE će dati svoje mišljenje a uz input e, e, iz javnih e, konzultacijama dionika. A mišljenja očekujemo da će doći komisiji najranije krajem 2021. ili početkom 2022. Dakle, za ovo drugo ograničenje još smo u ovoj prvoj fazi, ovom prvom redku na slajdu. Dakle, evo takva je situacija sa postupkom, pa ću u ovom trenutku stati, a naravno i, e, i na raspolaganju sam vam da odgovorim na vaša pitanja. Petinelli. Hvala vam lijepo, gospodine Petinelli. U ime EPP-a, e, gospodin Lis. Hvala. Um, što se tiče ove prve mjere, situacija je čisto jasna. Imamo međunarodnu konvenciju i već 24 zemlje članice provele su to i jasno je da je Europska unija eh, mora strogo provesti konvenciju Riči također u močvarama, naravno da e, olovo znatno utječe na okolišno. Zahvala sam također i što si je komisija ostavila, e, uzela vremena i što se ovih drugih mjera tiče, ali to treba ipak dobro odvagnuti. Znači ako su učinci na okoliš ili ljudsko zdravlje ne postoje e, jer je stvar pod kontrolom, na primjer u zatvorenim prostorijama, na primjer sportsko streljaštvo onda zapravo ne bismo trebali pucati iznad cilja, kako bih to rekao slikovito. Znači treba pogledati koje su opasnosti za okoliš, e, gdje bi se e, moglo e, zabraniti korištenje e, olova u bilo kakvom e, obliku. Mislim da bi bilo zabraniti svako olovno streljivo ipak previše, tako da očekujemo od komisije da je dade jedan uravnoteženo prijedlog i da se koncentrira na ona područja e, gdje se može nešto postići za okoliš i zdravlje. Senjora Magines, tiene la palabra. Thank you, Chair. I hope I have a... Gospođa McGuinness, Hvala vam. Nadam se da ću imati e, vremena jer su me lovačka društva Irske zamolila da postavim cijeli niz pitanja komisiji. Hvala komisiji što nam je e, podnijela ovo e, istraživanje i ovo, ovo izvještaj i što je surađivala s nama. Tri su pitanja vezana za razvoj tranzicije, tampon zone i još jedno područje. U principu tu niste imali dostatnu potrebu potporu odbora, pa me zanima kako tu stojite. Naime, definicija močvarnog područja jest nešto što je bitno e, mnogim lovcima u Irskoj, jer e, to recimo uključuje suha e, tresetišta, pa možda da mi to pojasnite. Zatim, kažem, lovačka zajednica u Irskoj jako se protivi prijedlogu zabrane olovnih e, sačmi jer smatraju da se tu ne uzima obzir e, briga za e, ptice i dobrobit životinja jer recimo tu je pitanje krađe streljiva, ali i pitanje ljudske sigurnosti u slučaju korištenja alternativa. To bi značilo da dolazi do promjene u cijevi i još cijeli niz pitanja za koja nisam stručnjak, ali očigledno je to nešto što ih jako zabrinjava. Smatra se osim toga da ovo rješenje nije proporcionalno, odnosno da ovaj prijedlog ne odgovara rizicima koje prijete e, ako se koristi e, olovo. Kažem, nisam stručnjak, ali zanima me vaše viđenje. Čini mi se u svakom slučaju da ovaj prijedlog nije naišao na e, svekoliko odobravanje. E, i ispostavlja se da su ti zahtjevi, odnosno argumenti lovačke zajednice valjani, pa molim komisiju da se osvrne na ovo što sam upravo navela. Nadalje, postavlja se pitanje koliko je ozbiljan taj rizik za okoliš i ljudsko zdravlje. Molim informacije i u tom pogledu. Ali ono što vam mogu reći, dragi kolege, jest da je ovo pitanje uzrokovalo e, veliku zabrinutost među lovcima koji mene obično ne kontaktiraju e, niti naše druge kolege u državama članicama, jer se lovci obično bave samo svojim poslom, ali oni ovaj prijedlog e, smatraju zaista pretjeranim i pokušavam uzeti u obzir ono što njih brine, ali i e, mjere zaštite zdravlja i ljudi iz dobrobiti životinja. Ako je ovaj e, prijedlog e, proporcionalan, kako to komisija navodi, onda bi možda bilo dobro da se komisija u svom odgovoru osrne na ovo što sam sada rekla. Očigledno negdje postoji blokada, e, odnosno očigledno nisu zabrinuti samo lovci u Irskoj, već i drugdje. Zahvaljujem gospođi McKenis, gospodin Jahim u ime kluba SID. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Nama je ovo vrlo važno pitanje i kao što Svjetska zdravstvena organizacija kaže, nema sigurne razine olova, ono je opasno i za okoliš, i za ljude, i za životinje, pa se nadam da e, lovački lobby neće razvodniti ovaj prijedlog komisije. E, močvarna staništa su bitna e, za cijeli niz životinja, tu su i E, e, vodna staništa koja e, bi bila ugrožena zbog odobravanja olovnog streljiva u lovu. Predatorske ptice i druge divlje životinje e, izlažu se riziku e, sekundarnog e, trovanja jedenjem onih životinja koje su ubijene olovnim sačmama. Tu se dovodi u pitanje i pitke vode, a evo čujemo da su močvare zagađene upravo zbog korištenja olovnih sačmi na lovištima. Prema procjenama imamo 400 i tisuća tona olova koje se u ove svrhe koristi na godišnjoj razini. Stoga je iznimno važno da komisija izradi e, plan za borbu protiv olova ne samo u močvarama, već i u e, drugim e, okolišima. Nadalje, pitam se tko blokira mjere na odboru stručnjaka jer e, se čini da rad na ovoj uredbi ne napreduje. Hvala. Hvala gospodine Sahim. U ime istog kluba e, gospođa Vali. Zahvaljujem. Dopustite mi nekoliko minuta kao prvo da zahvalim komisiji na izlaganju. Jasno mi je da postoje rizici po okoliš i ljudsko zdravlje zbog e, olovnih sačmi u i oko e, močvarnih zemljišta. Međutim, slažem se s argumentacijom Europske komisije, ali bez obzira na to podsjećam komisiju na njihove vlastite riječi u 29. stavku gdje e, naglašavaju da je potrebno da ta mjera bude i učinkovita i jednostavna i fair. Da objasnim, ja sam Smalte, to je mali otok na sredozemnom moru, okružen morem. Imamo sportski lov i razne entuzijaste koji se bave e, što e, vatrenim oružjem, što e, lovom. Što se mene tiče, močvare u kojima e, lov nije dopušten trebaju biti zaštićene. Stoga nisam shvaćala njihov stav. Dok nisam shvatila da je zapravo problem upravo u toj definiciji e, močvarnih staništa. Jer u prijedlogu e, regulative pozivate se na definiciju iz Ramske konvencije iz 72. godine što uključuje i područja vode, e, statične ili tekućke, tekuće, e, slane, slatke ili bočate vode u kojima e, plima ne premašuje 6 metara, što zapravo buhvaća i e, obalne pomorske vode, e, što zapravo podrazumijeva veliki utjecaj takve jedne definicije na otočne nacije kao što je Malta. Dakle, ne uzimaju se u obzir e, specifičnosti država članica. U, na Malti lov nije dozvoljen e, na šest metara morske vode niti na močvarama. Međutim, način na koji komisija ovo predlaže znači da će tampon zona zapravo biti, se protezati duž većine otoka, ne uzimajući u obzir veličinu otoka niti e, e, postojeće okruženje. Stoga me zanima kako komisija namjerava riješiti ovaj problem jer je ovo očigledno primjer um, područja u kojem jedno rješenje ne odgovara svima. Nadalje, komisija kaže da su alternative bez olova uh, široko dostupne i uh, uh, a ja sam zapravo dobila informacije da to nije tako. Stoga me zanima kako bi komisija odgovorila na tu protutvrdnju. Također navodi se da je ovo pokušaj zabrane sportskog pucanja e, i većina entuzijasta kaže da se većina njihovih e, sačmi ponovno koristi, a komisija to ne priznaje, odnosno ne prepoznaje tu činjenicu. Molim komisiju da komentira. I na kraju e, vlasnici e, sportskog oružja kažu da se promjena e, vrste streljiva, da će ona za sobom povući i promjene u izradi oružja, odnosno da će svo oružje u Uniji postati zastarjelo. Molim komisiju da komentira. Hvala. U ime kluba Renew, kolega Torvalds. Hvala vam lijepa. Za početak e, samo da kažem e, gdje stojimo. Ja sam sretan vlasnik 12 e, kalibarskog pištolja kojeg sam dobio od svog svekara. I ja uvijek kažem, svoju ženu s nikim ne dijelim, odnosno on mi je tada rekao, ja ne dijelim svoju ženu s nikim, ali tebi ću dati svoj pištolj. Naravno da mi ne bi nikad palo na pamet odnosno svoju sačmaricu. Naravno da mi nikad ne bi palo na pamet da idem u lov na morske ptice e, koristeći jednu takvu sačmaricu. Međutim, zašto je to tako? Zato što postoji jedan stari sporazum između udruženja e, lovaca i drugih udruženja kojima se sprječava korištenje sačmarica u močvarnim područjima. Dakle, mislim da je tu stvar jasna da se u močvarnim područjima ne smije koristiti olovna sačma. Međutim, da idem u finske šume u lov, I e, čak da mislim da sam e, dobar strelac, što je možda stvar o kojoj se valja raspravljati, neki bi od mojih e, metaka zasigurno završili u drveću. Što bi značio da nema te e, e, pile u, u Finskoj koja bi se usudila prezati jedno takvo stablo. Dakle, zanima nas kako komisija gleda na dozvoljavanje, na dozvolu korištenja olova u onim situacijama u kojima to olovo ne bi uzrokovalo toliku štetu kao što bi da se koristi e, na močvarnim e, tlima. Eto, to je možda jedno kompromisno rješenje koje mislim da bi svi e, mogli prihvatiti. Hvala gospodine Torvald. U ime IDEA gospodin Hakarajnen. Izvolite. Kiitos puheenjohtaja. Hvala vam lijepa. Olovo je najbolji materijal za, etičko, e, za etički lov i sportsko e, pucanje. Naročito ako koriste puno metaka, jer su puno e, skuplji svi ostali materijali, a za njih su vezane i različite druge komplikacije. Zašto utjecaja, zašto procjena E, zapravo e, radi analizu samo u lovu, a ne i u drugim vrstama streljaštva ili e, oblika pucanja. I zašto se uzimaju u obzir samo močvarna staništa, a ne i druge arbitrarno određene tampon zone. Ovo ograničenje treba se ograničiti samo na vidljivu vodu i stajačice, vode stajačice, kako bi taj odgovor, odnosno mjera, bila proporcionalna eventualnim rizicima. Takva zabrana postoji u većini država članica e, jer se štite regionalne ili neke druge vrste. U velikim, e, slabo naseljenim zemljama jako bi se teško e, pratilo provođenje ovakve zabrane i onda bi teško bilo odrediti granice tih zaštićenih područja. Lovište Dakle, lovišta i druga područja u Finskoj se isto tako mogu mijenjati. E, tu su i drugi drugi materijali koji se koriste za izradu sačmi i steljeva koji nose svoje rizike. Recimo, e, na nekih e, lovišta je zabranjen čelik upravo iz okolišnih razloga. Čini mi se da ni to nije uzeto u obzir. Sljedeći veliki prijedlog e, komisije već je e, već je pušten u proces, a to je jedan ideološki proces čiji je konačni cilj u potpunosti u Europi zabraniti e, oružje među civilima, tako da ćemo mi napraviti sve što možemo da to spriječimo. Za kraj imam nekoliko pitanja. Tko će financirati trošak pištolja koji ili, ili puške koji će njihovim vlasnicima postati neupotrebljivi jer će ti troškovi biti astronomski. Isto tako zamjena olovnih sačmi će isto tako biti problematična jer Evropska unija ne može nametnuti administrativnu e, zabranu koja će se primjenjivati u svakoj državi članici. To bi ili bila bez, bezuba zabrana ili će to e, takvu zabranu morati propisati svaka država članica za sebe. Što opet povlači pitanje ustavnosti. E, Nadalje to ugrošava i život lovaca i život industrije i različitih lovačkih udruženja, zatim oružarsku industriju, pa čak i vojnike, bili, bili oni aktivne vojne osobe ili osobe u rezervi. Hvala vam. U ime EKR-a gospodin Fjoki ima riječ. Hvala vam lijepa. Dragim kolegama koji nisu upoznati reći ću sljedeće. Postoje tri mjere koje se provode protiv olova. Jedna je autorizacijski proces e, u okviru rića. Zatim e, tu su dva restrikcija procesa, jedan koji se tiče e, močvanih tla, ali i onaj koji se tiče i ribarenja i lova. Tako da od samog procesa u riču olovo je ušao na taj popis kandidata upravo zbog količine u kojoj se olovo koristi u Europi. Ali budući sada da sada pokušavamo isključiti, odnosno maknuti olovo iz baterija, smatram da bismo prioritete trebali postaviti na popis metala, jer 80, odnosno 85% olova koji se koristi u Europi koristi se u baterijama. Drugo, želim istaknuti da premda, je, e, premda jesu provedene neke socioekonomske studije o olovu, zabrana korištenja olova u obliku metala ili kao jedne, e, jedne, e, jedne tvari u streljivu ubit će oko e, e, e, do, 0,2 do 0,3% BDP-a u Europi. A time će se to prediti u Tursku, Sjevernu Afriku ili SAD što je isto tako jako važno jer je tu zapravo posrijedi na tisuće radnih mjesta. Kad je riječ o procesima ograničavanja, ja znam da u SAD-u je procesi zabrane e, korištenja olova u močvarnim tlima e, već 40 godina. I e, postoje neke stvari koje funkcioniraju, koje ne funkcioniraju. SAD ima puno mana, ali negdje su vrlo praktični. Oni su rekli ne možete koristiti olovo za lov na patke i guske. I to je to. Tu je priča završena onda su izdvojili e, debela sredstva za oporavak e, močvarnih tla kako bi se tamo obnovile e, životinske vrste. I to dakle već 40 godina tako traje ta obnova staništa. Problem s restrikcijom na močvarnim tlima nije u samoj restrikciji jer će većina lovaca na tu restrikciju pristati. Problem je u tome što je ta definicija močvarnih tla preširoka i prenejasna. Dakle, otprilike morali biste ići naokola sa, sa GPS sustavom da vidite je li područje na kojem se nalazite u e, e, zaštićenom području ili ne. U nekim zemljama, konkretno u Italiji, samo posjedovanje olovne sačme jest kazneno djelo odmah gubite pravo na lov samo zato što ste u močvaru ušli sa eh, dok ste u posjedu olovne sačme što je nepravedno nadalje kada govorite o zabrani eh, olova morate imati eh, na umu kako se olovo u Europi koristi što ćemo napraviti Hoćemo li zabraniti olovo u streljaštvu ili ćemo e, nekog e, Dakle, ili ćemo možda uložiti ozbiljan novac da recikliramo olovo, ali i plastiku i mete i e, sve ono što se koristi u sportskom streljaštvu. Dakle, postoje neke stvari koje su dobre za okoliš i sad vi kažete kao Evropska unija, e to sad to više ne možete raditi. 900 euro dobijete po toni olova, ali za čelik morate platiti. Za čelične e, e, sačme morate platiti. Dakle, u principu vi sada e, okončavate život onima koji su radili na reciklaži olova. U principu je, u principu je stajalište sljedeće. Mislim da nemamo nikakvih problema s nikakvim znanstvenim studijama koje pokazuju da je olovo štetno naročito za djecu. Međutim, olovo se može kontrolirati. Imamo 40 godina podataka e, u industriji koje nam zaista pokazuje da se to može izvesti. Imamo puno podataka o olovu i zaista bih volio da komisija usvoji jedan pristup koji je održiv i umjeren. Jer iz cijele ove priče želimo izvući ono što je najbolje, a da pritom ne e, zatvorimo cijelu industriju. Vi kao komisija trebate biti svjesni da zabranom korištenja olova naročito pogađate sredozemno područje i to konkretno siromašne lovce. Svi ti ljudi, a govorimo oko milijun lovaca, vidjet će to kao jednu klasičnu e, birokratsku spletku, odnosno e, nametnutu mjeru iz Brisela. I apsolutno će prezirati takav e, korak. To ne želimo. Naša je moralna obveza pokazati da Europa za europske građane čini ono što njima koristi, a ne obratno. Hvala vam lijepa, gospodine Fjoki. U ime kluba EPP, eh, e eh, gospođa Novak. Zahvaljujem. Ograničenje korištenja olova eh, u sačmi svakako je umjesna i podopiram to. Po mojim informacijama, međutim, prijedlog komisije ne rješava u potpunosti problem, niti na pravilan način. Naime, Ovaj e, predlog ne bi ograničio korištenje e, olova u proizvodnji e, streljiva, nego samo na djelatnosti koje koriste takve, takvu municiju. Znači, redovni korisnik ne može niti znati koji je točno sastav e, streljiva koje koristi. Znači proizvođači trebaju biti ti koji bi trebali nadomještati olovo s drugim materijalima. Nejasno je tudi kako bi lahko te omejitve iz... Nije jasno niti kako bi e, ta ograničenja E, pojedinci mogli poštivati ako ne poznaju koji je sastav njihove municije. Znači to je također nedorečeno u smislu e, nadzora nad provedbom ovih mjera. Tako da je moje pitanje komisiji e, Sto, je li ovo ispravno da proizvođač nije dovoljno uključen u ove obveze te da je previše obveza ovdje natvoreno samo korisniku?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 u e, ljudskom tijelu, a ubija male životinje, naroče je toksičan za djecu i za trudnice. U e, našem e, smo gorivima, izba, znači smo goriva izbacili olovo, ali još uvijek je prisutno na nekim drugim mjestima. I kao što sam i rekla poljska delegacija, 400 tona olovne sačme E, se e, svake godine utroši u Poljskoj. A e, Europska komisija smatra da zbog toga milijun ptica ugine svake godine. I zato se protivim da imamo olovnu sačmu u močvarnim područjima. Međutim, zanima me kako postići da države članice ne ublaže preporuke stručnjaka i kako bismo mogli očekivati da se jednog dana to zabrana proširi na puno šire e, ne samo dakle, na močvarno područje, već i na drugačije područje, da se zabrani olovna sačma. Gospodin Berlato ima riječ. E, dragi kolege, moram eto ustanoviti da je izlaganje komisije, izlaganje ovog prijedloga izgleda problematično. Naime, pokazuje očito negodovanje protiv lova i koristi navodne podatke primjerice ugibanje više od milijuna ptica. Čuli smo da količina olova koje se raspršilo prema nekima 18 do 20 tisuća tona. Kolegica je čak spomenula malo prije 500 tisuća tona. Svatko dakle daje svoje brojke, ali stvarnost je sasvim različita. Ako smo ideološki protivnici lova, onda je sasvim svejedno postoji li tu sačma s olovom ili ne ali radi se o legitimnom noj aktivnosti kao što je lov i trebamo pitati obavlja li se ta aktivnost sukladno zakonu. Dakle, što se tiče lova, broj e, ptica u podrečenim dijelovima Europe nije vezana za lov. E, to što se smanjio broj e, ptica, već je razlog tome ne, e, nestanak njihovih staništa. A u nekim dijelovima Europe staništa postoje upravo zahvaljujući lovcima. Jer e, lov nije dio problema, lov je dio rješenja. Ja dobro poznajem situaciju i e, kontaktirali smo puno lovaca koji love u močvarnim područjima i ustanovili smo da su stalno se povećava e, broj divlje faune upravo zahvaljujući tome što lovci rade na očuvanju prirodnih e, vodenih i močvarnih staništa. E, zašto se koristi olovna sačma? Radi se o teškom metalu koje je mekano i on se deformira kada uđe u životinju i odma ga ubije. Dakle, ne stvara nepotrebne patnje u životinja. I olovna sačma se upravo zato upotrebljava jer je balistički gledano puno kvalitetniji metal od bilo kojeg drugog. Već se također eksperimentiralo E, različite korištenje drugih materijala, primjerica, e, primjerice čelika koji je puno zapravo e, tvrđi metal, ne deformira se i jako štetno djeluje po životinje. Životinje umiru tako što iskrvare. Dakle, efekt koji se postigne je puno lošiji po životinje. A sada gledamo na pitanje ljudskog zdravlja. Olovo u e, različitim gorivima. A ne znam, e, možda se svi ne zanimaju za činjenicu da su mnoge vodovodne cijevi načinjene od olova. A e, što se tiče e, divlje e, faune, dakle divnih životinja, problemi saturnizma, bolesti, dakle, kažu da je problematično ako ljudi jedu životinje koje su ubijene olovnom sačmom. Pa trebalo bi da te životinje pojedu ko zna koliko e, količine olova. E, ne, od toga ne dolazi ta bolest jer e, ono što je ne pojede dakle ptica toliko ili životinja toliko olova ona se hrani jednostavno e, biljkama i zrnjem. Postoje nadalje različiti sporazumi potpisani u Italiji i drugdje kojima se traži zabrana korištenja olova u močvarnim područjima. Ta močvarna područja e, koje se upisuju u mrežama Natura 2000. I u Italiji se zabranilo korištenje olova u e, krajevima koji su pod zaštitom mreže Natura 2000. Upravo zato da bi se provjerilo eh, kakav utjecaj ima olovna smačma. I na kraju u nekim se državama vraća na staro zbog kvalitete koje ima olovna sačma iz balističke kvalitete dakle, olovne sačme u odnosu na druge metale, recimo čelišne sačme. Jer kako bi se balistički dobio bolji rezultat, onda je potrebno da barut e, se drugačije koristi i jednostavno ne samo u močvarnim područjima, već i svugdje drugdje da se promijene e, puščane cijevi zato što se e, ne mogu koristiti e, sa drugačijim, dakle sa čeličnim sa čeličnom sačmom. Dakle, zaista morate postupiti oprezno. Pozivam komisiju da tako postupi jer ovako ne radimo na ispravan način jednostavno zbog averzije prema lovstvu i jednostavno ovdje se okomljuje na nerezuman način na lovce iz svih dijelova Europe. Hvala vam lijepa. E, ne vidim gospodina Bondru iz istog kluba, što znači da sada u ime e, kluba zelenih dajem riječ e, gospođi Paulus. Hvala lijepa. Priznajem da me ove rasprave dosta iznenađuju. li se i kod Margot Wallström, povjerenik s za ekologiju u trenutku kad je ovo pospisano. E, radi se o sporazumu između lovačke udruge i udruge za zaštitu okoliša koju je potpisao Žilber de Turheim iz FCA i Michel Urajms. To je dokument iz 2004. godine. U ovom dokumentu u jednom stavku spominju se obje te udruge i oni traže da se pomalo izbaci korištenje olovne sačme u močvarnim područjima Europske unije, a najkasnije do 2009. godine. Jutro sam <clears throat> pogledala kalendar u 2020. godini, a Lovačka udruga je potpisala taj sporazum i sad me jako čudi da te isti udruge lovaca sada jednu tako neurotoksičnu e, tvar želi opet dobit, staviti u e, streljivo. Ja mislim da je stvarno važno da se ova substanca izbaci iz najosjetljivijih e, staništa. Osobno ja mislim da bi je trebalo općenito izbaciti i lova. Jer ovdje je sasvim svejedno kolikom se broju tona radi. Jednostavno kad se radi o olovu nema minimalne sigurne razine. A ne znam kada se ispali sačma i sačmarice, hoćete li ići skupljati rukama po tom močvarnom području? a ovdje je sasvim svejedno koliko e, ljudi ovdje e, broje ili ne broje životinske vrste. Ovdje jednostavno ljudi iz razonode ispaljuju e, te tu sačmu iz puške. I mislim da trebamo jednostavno zabraniti da se olovo u močvarama pojavljuje bilo gdje. Hvala. Sada gospodin Melo. Hvala. Govorimo o različitim interesima ovdje. I sada e, bih htio vidjeti o čemu mi zapravo govorimo. I ja sam i sam lovac i u slobodno vrijeme bavim se lovom. Ljudi govore o olovnoj sačmi, a mnogi koji govore o olovnoj sačmi nemaju pojma o čemu govore. Izbacili smo prijedlog koji je jedan klub u portugalskom parlamentu predložio. Svi klubovi zastupnika su bili protiv toga, uključujući i komuniste. I bilo mi je drago da je taj da taj prijedlog nije prošao. Pozivam vas da mi dovedete ovdje osobu koja se otrovala olovom koji je bio korišten u olovnoj sačmi. FES je tek jedna od lovačkih udruga i ne predstavlja sve lovačke udruge. Mene primjerice ne zastupa. Olovo se ne koristi samo prilikom lova. koriste se u sportu općenito. Velik broj sportskih klubova imaju načina da prikupe e, olovo i zapravo na taj način sportski klubove e, privređuju, zarađuju novac tako što prikupljaju olovo. Mi ovdje zapravo ne govorimo o olovu, radi se o ideološkom pitanju. E, olovo postoji na mnogim mjestima u prirodi, i u zgradama u kojima živimo. Ovo o čemu mi danas raspravljamo je ideološka rasprava. Jednostavno, ljudi se protive lovu. Direktiva Natura 2000 e, se e, usmjerila na oružje, a sada vi ovdje govorite i usmjerili ste se na olovo. Znate li koliki broj poduzeća u Europi zarađuju tako što proizvode streljivo? U Portugalu, u Španjolskoj, u Italiji, u Njemačkoj, u cijeloj Europi. O kolikom se broju ovdje radnih mjesta radi? Tko je sudjelovao u ovoj stvari. Koliko ljudi iz te industrijske grane su ovome sudjelovali? Koliko oni koji se bave lovom? Koliki ljudi iz državnih institucija koji reguliraju lov? Osim toga, što se događa ako olovo je prisutno u streljivo? I može li mi netko reći čime možete zamijeniti olovo, barem olovo u sačmi? Ili pak u nekoj pušci? Može li mi netko navesti neku drugu tvar koja bi imala isti učinak kao i olovo? Molim vas recite. Isto tako želim vam postaviti jedno pitanje, a to je pitanje koje upućujem i parlamentu i komisiji. Molim vas, budite realni. Spoznajte stvarni svijet, pokažite zdrav razum, jer o, zakoni koje mi dolazimo odražavaju se na ljude. A ljudi koji žive u gradovima misle da oni mogu nametnuti svoje viđenje svijeta svima drugima. Međutim, većina našeg teritorija je ruralna. I ljudi koji e, e, moraju se e, rukovoditi našim zakonodavstvom, moraju moći razumjeti zakone koje dolazimo, donosimo. A zakone koje donosimo i one o olovu moramo temeljiti na znanosti, a ne na utopističkim idejama. I za kraj molim da se parlament sastane s ljudima koji su napisali ovu studiju. Koliko ljudi koji su izrađivali ovu studiju imaju znanstveno obrazovanje. Hvala sada gospodin Vondra iz ECR-a. Hvala. Kao što znate, ja sam ovdje taj koji brjani Europsku komisiju pred radikalnim stavovima većine nas. A danas je drugačije. Komisija je otišla predaleko. Ja nisam niti lovac, niti ribić. Ja volim jesti divljač. Moji prethodnici e, su uvijek jeli divljač, jeli su i ribu. Ja sam zdrav, nisam nikada zbog toga trebao ići kod doktora. I mislim da smo histerični ovdje kada se okomljujemo na olovo i na lovce. A inače sam ja i ornitolog, amater. I u našoj zemlji e, postoji ta zabrana u močvarnim područjima. Međutim, nije mi jasno zašto komisija želi ići tako daleko. Radi se o kompromisu kojem e, koje mogu prihvatiti lako i lovci u mojoj zemlji i ljubitelji ptica. Nije mi jasno zašto je komisija se založila za ovu preporuku sa novim zaštitnim zonama automatski se lovce e, kažnjava, a isto tako se i e, vrlo široko tumači definicija močvarnih područja. Isto tako korištenje olovne sačme koja se ne primjenjuje na policiju i e, na e, vojsku. Policajac koji progoni kriminalca prema komisiji ne bi smio djelovati s obzirom na ono što komisija želi, a to je da se olovna sačma u potpunosti zabrani. I još jedna stvar. Prosuđujem prema mojoj zemlji e, gdje imam oko 400 tisuća lovaca. Kod nas ima oko 400 tisuća ribića. I to nije kod nas kao u Nizozemskoj gdje su lovci e, milijunaši. Kod nas su lovci obični ljudi koji žive na selu. Ako im oduzmete taj hobi, oni nisu u mogućnosti ponovno nabaviti oružje, niti lovci, niti ribić, ako u potpunosti zabranite olovo. Ovo je recept da gotovo milijun ljudi u našoj zemlji postanu protivnici Europske unije kao unije birokrata koji ništa ne razumije. A kao ornitolog moram vam reći da nećete na taj način spasiti nikakve ptice. Jer e, u našim močvarama sve više ima ptica i mislim da njima ovako dramatično stajalište nije potrebno. A sad u ime komisije ima riječ gospodin Petinelli. Thank you uh, uh, Hvala eh, na ovoj bogatoj raspravi iznošenju mišljenja. Za početak eh, pitanja gospodina Liza koji je eh, umolio komisiju da bude uravnotežena i toči se na bitno i ne pretjeruje. I naravno komisija se s time apsolutno slaže. Ovo što sam ja danas prezentirao i što mogu sada prokomentirati je sadašnji prijedlog, trenutni prijedlog za zabranu sačme u močvarama. A sve ostalo, sve ostale eventualne kasnije restrikcije su tek sada u tako početnoj fazi da još nisu niti prijedlog komisije i nisu uopće došli do e, faze e, gdje je EHA uopće dala bilo koje E, predlog, pa i onako ne znam kakav će biti ishod ovog dosjeja tako. Svaki moj odgovor može se ovdje ograničiti na prvi dio, prijedlog da se ograniči korištenje olovne sačme u močorama. To je ono o čemu komisija sada raspravlja sa zemljama članicama. Mi mislimo da to nije pretjerani predlog, nego dobro uravnotežen, a uravnotežen je zato što su se provele prilično detaljne i duboke rasprave. Sada se vode rasprave sa predstavnicima zemalja članica, no provedene su ranije i široke javne konzultacije, te također su konzultirane udruge lovaca, te više zastupnika. E, postoji također i ovaj sporazum e, između Europske E, udruge lovaca i organizacija Wildlife koji su prije nekoliko godina dogovorili da će se ići na e, prestanak korištenja e, olova u močvarama. Tako da mi smo samo pristali provesti ono što je već dogovoreno između udruga lovačkih udruga. Gospođa McGinnis, zastupnica McGinnis, hvala vam na konstruktivnoj raspravi i ranijim raspravama koje smo vodili zajedno, jer to nam daje puno važnih informacija. Definicija močvara. Mislim da ne trebamo e, ponovno izmišljati kotač. Naime, e, postoji definicija e, močvara u konvenciji. Dvije su jedna e, koju su potpisale sve zemlje članice koja sadrži definiciju e, e, močvara, a ono divljoj flori fauni potpisalo je 23 zemalja članica. Tako da mi predlažemo onu potpisanu konvenciju i definiciju iz nje. A što se tiče ovih tampon zona oko močvara, to je još nešto o čemu se raspravlja. Trenučni prijedlog e, koji bi svima pojasnio sve je da se uspostavi e, recimo neki, neki broj metara, 200 metara oko ili tako dalje. Bili su još i neki drugi prijedlozi, no nisu toliko jasni jer ponekad e, kaže u blizini ili takvi izrazi što onda jako teško definirati što znači u blizini. Tako da bi naš prijedlog bio da se jasno dada kon, jasna brojka. No, o tome se još raspravlja, pa ako e, se ispadne većina da želi drugo, to ćemo se pri lagoditi. A do vrijeme tranzicije to je još u raspravi pa još uvijek postoji i mogućnost porazuma. Znamo da irski lovci imaju drugačiji stav od e, udruga lovaca iz drugih zemalja. Nismo apsolutno sigurni zašto, no jasno ću reći da danas ne razgovaramo uopće o mecima, govorimo samo o sačmi. Znači, to je nešto sasvim drugačije. Uh, Zatim još e, jedno pitanje e, zastupnika kluba sed a e, koji je pitao je li postoji neka netko ko koči ovu stvar u odboru. Ne, stvarno niko ne koči. Kad god se pokrene to pitanje, provede se detaljna rasprava i živa rasprava kao što je bila ona danas u parlamentu. Dakle, ne, nitko ne blokira, rasprave se nastavljaju. Zatim, e, pitanje gospođe Dali. Znači, uredba koja bi trebala biti jednostavna i fair. Da, da, upravo činjenica da bude jednostavna. Upravo zato e, smo predložili da se za e, ovu okružujuću zonu E, definira u metrima, a ne nekim opisnim terminom. Nadalje, mislimo da je predlog koji je pred nama fair. E, znam da u nekim e, konkretnim slučajevima, kao recimo za Maltu, koji je mali otok, da bi mogle postaviti tu određene poteškoće. Pa ako predstavnici Malte u odboru imaju neke konkretne prijedloge, svakako E, voljni smo se slušati, ali treba nam i neki prijedlog rješenja, ne samo kritika. Što se tiče alternativa, u studiji koju su pripremili EHA i e, koju su ocijenile dva odbora i e, znanstveni odbor i socioekonomski odbor, jasno se kaže da postoje alternative. Istina je da te alternative nešto koštaju, postoji procjena u toj studiji koje je napravila EHA e, gdje je e, recimo dodatni trošak za lovce oko 25 eura godišnje te nadalje i naravno jedan jednokratni dodatni trošak za one koji će lovce koji će zbog promjene sačma morati promijeniti e, modificirati oružje. Za sportske korisnike tu je još rasprava otvorena. Trebalo bi, mislim, iznaći neko konkretno rješenje za sportske svrhe, znači tu je rasprava još uvijek otvorena u zemljama članicama. Gospodina Karajn, e, vi ste spomenuli definiciju močvara. I kao što sam rekao, postoji ramsa definicija, postoje još i drugi prijedlozi, na primjer da se tresetište isključe iz definicije močvara, no za to također nije bilo većine, jer e, naravno naš je zadatak i dobiti većinu za prijedlog, u našem odboru većina mene članica nekako je više bila orijentirana prema definiciji ramstva. za pitanje gospodina Fiokija. E, za, spomenuli ste olovo u baterijama, no to nije prava usporedba, radi se o sasvim drugačijem procesu. Olovo u bateriji dio je potpuno zatvorenog proizvoda i E, zatvorenog e, kruga jer e, olovo naravno iz baterije ne bi se smjelo naći u okolišu osim usred zločina kad ljudi <laughs> se ogrešio zakon, ali to nije isto pa je to sasvim drugačija stvar da se ovdje radi o zatvorenom krugu. Zatim ponovno pitanje definicije močvare, zatim provedbe u Italiji. Naravno, svaka zemlja članica E, nakon e, odluke o, e, koja se odobri treba donijeti odgovarajuću mjeru za provedbu, tako da nije na Briselu da odluči o tome kako će se nešto provoditi u ovoj ili onoj zemlji. Naravno da to treba provesti, no detalji e, se ne odlučuju ovdje, no sportsko, dakle dalje je bilo pitanje sportsko streljaštvo, da to je također jedno pitanje, otvoreni smo tu također za iznalaženje rješenja. Što se tiče e, birokratskih mjera iz e, Brisela, mislim ja jesam birokrat iz Brisela, ali u ovom slučaju mislim da se ne radi o birokratskoj mjeri jer e, te mjere prije svega moraju biti izglasane u odboru u kojem su zastupljene zemlje članice, a onda se može usvojiti samo ukoliko i parlament i vijeće daju pristanak. Ako ili parlament ili vijeće budu protiv, ta mjera neće biti usvojena. Dakle, to je u rukama demokratskih institucija, a ne u rukama birokrata. Birokrati odrađuju svoj posao, a nakon e, toga mi činimo s time ono što odluče demokratske institucije. Gospođa Novak, e, uključivanje proizvođača nekorisnika. Da, biti će dve javne konzultacije, provedene su dvije javne konzultacije o tome i seminar u Briselu, mislim u veljači 2019. na koji su bili pozvani svi dionici i imali su mogućnost prezentirati svoje mišljenja. Dakle, uključeni su svi predstavnici lovačkih udruga, okolišne e, udruge i tako dalje gospođa Spurek. čiji znači, rizik da zemlje članice razvodne zakonodavstvo uredbu u europskom sustavu je praksa da europske institucije, parlament i vijeće u svoju uredbu, a, na onda je na zemljama članicama da ju provedu. U slučaju da e, ne dođe do provedbe, komisija može pokrenuti postupak protiv države članice, no prije toga E, naravno, postoje još i postupak, a postupak za kršenje e, obveza je posljednji. A talijanski ću odgovoriti gospodinu Lančini, pa ako možete staviti slušalice. Onorevole Lančini. E... Gospodine Lančini, prije svega uvjeravam vas da nemamo ništa protiv lova. Ova mjera nema ništa protiv lova e, i sve naknadne mjere, ako ih se usvoje, odnosit će se i na vrste streljiva koji se ne koriste e, za lov. Govorimo o kemijskim tvarima koje su opasne kao što je olovo o, otrovna, otrovnost olova je nešto što je dokazano. Ono što e, je e, problematično je jednostavno olovo kao takvo opasno, svejedno da li ga koji mu je izvor. A E, zbog lova i e, te sačme, olovne sačme, se jako puno olova našlo u prirodi koje ispuštate otrovne tvari i zbog toga komisija želi djelovati, a nema ništa protiv lova kao takvog. Što se tiče samog oružja i balističkih aspekata oružja. E, Europska kemijska agencija pozabavila se tim problemom i također kao što sam ranije rekao er, procjenjivalo se koliko bi prilagodba koštala Međutim, vjerojatno se neće raditi o istome, ali nešto što se sasvim može napraviti. I u prošlosti smo morali se prilagoditi i preći s jednih materijala na drugih, iako su neki bili vrlo prikladni za korištenje. Nekada se koristio azbest jer se smatrao vrlo korisnim za izolaciju, a prešli smo na druge materijale. Prilagodbe uvijek impliciraju i poteškoće, ali s vremenom se poteškoće riješe i uspijemo se prilagoditi. Međutim, ono što je najbitnije jeste prilagodba eh, balistička prilagodba eh, oružja je nešto što se proučilo i to su znanstvenici proučili. Ja sad se vraćam na engleski jezik. Gospođa Paulus nas je podsjetila da je došlo do dogovora između udruga lovaca i jedan od razloga za nas je da nam je teško shvatiti različita stajališta različitih udruga lovaca. Jer već sam se susreo s mnogim predstavnicima lovačkih udruga i za komisiju je zaista teško shvatiti kako imaju različite stavove. Gospodine Melo, led Kažete posuda, nisam baš sigurna da je posuda. Naime, postoje iskreno dokazi da je e, bilo gdje da se nađe e, olovo doista opasno. Olovo je opasno za ljudsko zdravlje i za okoliš, tako da je jedna od svrha uredbe rič upravo smanjiti na, u najvećoj mogućoj mjeri e, pojavu olova u okolišu. Znači, ako postoji neki E, rizik da se olovo nađe okolišu u kojemu će biti e, izloženi ljudi. Za, naša je zadaća da ga umanjimo. Gospodine Vondra, po vašem mišljenju komisija otišla je predaleko. Mi ne demoniziramo olovo niti lovce, ponavljam. E, olovo jest opasno, to je činjenica znanstvena činjenica lovce ne demoniziram ni u kojem slučaju, no Trenutno su moji odgovori temeljem prijedloga o kojemu se raspravlja za sačmu u e, močvarama. Znači to radi se o ograničenom, e, o zabrani uravnoteženoj za u tranzicionom razdoblju, ove tampon zona i definicija e, močvara još nije usuglašena i zato ćemo nastaviti e, rasprave kako bi se iznašlo uravnoteženo rješenje. A e, što se policija tiče, koliko ja znam, ali nisam stručnjak, e, zapravo koliko ja znam, policija ne koristi sačmu, a u ovom prijedlogu uopće se ne govori o mecima, nego samo o sačmi, ako policija ne koristi sačmu. Dakle, policija ne potpada pod područje primjene jer e, to i onako se može isključiti u e, usklađivanju uredbe i to je isključeno također i u e, zahtjevu koji smo poslali EKI za druga moguća ograničenja jer za metke, metke doista koristi policija. Tako dakle, evo time se nadam da sam odgovorio na vaše pitanje i evo još jednom vam odgovaram, zahvaljujem na vašem doprinosu. Hvala. Hvala vama, gospodine Petinelli. E, mogu samo još zaključiti ovu točku i podsjetiti vas da će sljedeći sastanak biti 5. ožujka. Zaključujem sastanak.